Uh, Dragi kolege, pozdravljam vas. Pozdravljam prvo potpredsjednika Franca Timmermansa na tradicionalni sastanak u okviru strukturnog dijaloga. Uzimajući u obzir vašu horizontalnu odgovornost za e, održivi razvoj, Željeli bismo čuti opći pristup vezano uz održivost, a posebice planove za provedbu ciljeva održivog razvoja u e, unutarnjoj i vanjskoj politici Europske unije. Kao što znate, parlament s izaslanstvom u kojem će biti odbori za okoliš, će sudjelovati na forumu visoke razine e, Ujedinjenih naroda u srpnju, te E, na konferenciji vezano uz oceane i zanimaju nas ciljevi održivog razvoja broj 14. Mi bismo željeli čuti nešto više i o single used, use plastic prijedlogu i prijedlogu o akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Što se tiče institucionalnih odnosa, ovdje imamo pitanje delegiranih i provedbenih akata po pitanju čega se sukobljava parlament i vijeće na nekoliko dosijeja, GMO, emisije CO2 i tako dalje i to opterećuje e, napredak e, na izradi i pripremi zakonodavstva. Stoga zahvaljujem vam na vašoj prisutnosti danas ovdje. Potpredsjedniče, imate riječ za uvodnu izjavu, nakon čega će naši koordinatori i kolege postavljati pitanje, izneti svoje komentare. Dobrodošli još jednom, izvolite. Dobar dan. Predsjedavateljice, dame i gospodo, mandat e, odbora, bilo da je riječ o e, kvaliteti e, zraka, bioraznolikosti, bavi se važnim izazovima. Mi moramo ostvariti održivi razvoj i poštovati i odredbe iz e, sporazuma o klimi. A to su izazovi, najveći izazovi s kojima se danas susrećemo. Mi moramo zaštititi naš okoliš, a istovremeno poboljšati životne uvjete. Ne smijemo pritome nikoga ostaviti po strani. Moramo nastaviti s tranzicijom, moramo u potpunosti iskoristiti sinergije između agende 2030 moramo se baviti pitanjima održivog razvoja, istovremeno moramo se baviti klimatskim e, promjenama. Bez toga nećemo moći stvariti ciljeve održivog razvoja. Krajem ove godine komisija će predstaviti dokument e, prema održivoj Europi do 2030. Mm, zadovoljstvo mi je reći da će prijedlog Komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir naglasiti politike zaštite okoliša. To će biti prisatno u svim stavkama proračuna. E, imat ćemo alate za praćenja, e, praćenja trošenja u području zaštite okoliša, e, razvojne E, fondova, ali treba će nam i privatni kapital. Upravo iz tog razloga smo izradili nekoliko prijedloga za održivo financiranje prošli tjedan. Hm, smatram da je akcijski plan vezan uz kružno e, gospodarstvo iz 2015. primjer uspješne priče, primjer onoga što možemo zajednički ostvariti. Danas 85% mjera je već realizirano suradnja između institucije Europske unije, posebice s Europskim parlamentom i s vašim odborom, doprinjela je primjerice revidirano e, uredbi e, o otpadu e, koji smo uspjeli dogovoriti. Mi se nadamo da će i ovaj prijedlog single use plastic također slijediti taj primjer, to je diznimne važnosti, moramo uskladiti naše obveze i životnu situaciju. O tome postoji suglasje između raznih dionika. Evropska unija predvodi ovu tranziciju. Mi ovdje razvijamo zlatni standard, da to je važno za okoliš, a posebice je važno za naše gospodarstvo i za našu buduću konkurentnost. Ovaj, osim ovaj prijedlog vezan uz plastiku u kružnom gospodarstvu želi učiniti naše gospodarstvo najinovativnijim i najpametnijim na globalnoj razini. E, recikliranje plastike u e, nove proizvode je sada na razini od 6%. Strategija će pokazati da će se ove aktivnosti u potpunosti integrirati u proizvodne lance, te će to promovirati radna mjesta, inovacije. Zagađenje plastikom na našim oceanima e, rapidno raste i uzrokuje velike troškove. Iz stoga je potreba za zakonodavnim prijedlogom Eh, jasna. Naš, mi ćemo različitim mjerama eh, se usmjeriti na plastične proizvode koji, koji se eh, nalaze u našim oceanima i morima i u mrežama ribara. Različite mjere primijenit će se za različite proizvode, ovisno o tome postoje li u ovome trenutku alternative, da li su one dostupne na tržištu. Ako želimo ljudima pomoći u ovoj tranziciji, moramo im olakšati život što je više moguće. A to je ono što ćemo mi nastojati učiniti s ovim e, prijedlogom. Zabranit ćemo e, primjerice plastične proizvode na e, našim plažama, ležaljke od plastike i tako dalje. Usmjerit ćemo ih na alternative koje su izrađene od održivih materijala. Važno je odgovarajuće etiketiranje, označavanje podizanje svijesti, dobrovoljne aktivnosti i uspostavu utvrđivanje trajanja odgovornosti proizvođača koji će pokrivati troškove čišćenja, a koje trenutno snose javna tijela, porezni obveznici. Također, tu ćemo se dohvatiti i dizajna za dakle e, plastične boce ili druge kutije u kojima je sadržana hrana. Oslonit ćemo se na postojeće mjere, a na taj način ćemo plastični otpad koji stigne na obalu, e, zapravo da će njegovo odlaganje i čišćenje snositi privatne tvrtke. Ja vjerujem u ovaj prijedlog i nadam se da ćemo ga moći usvojiti do kraja našega mandata postoji podrška za ove mjere, tako da bi bilo vrlo šteta, bila bi iznimna šteta ako to ne bismo mogli ostvariti. Mislim da bi ovo moglo predstavljati jedan od najboljih konkretnih rezultata prije izbora za Europski parlament. Stoga molim vas nemojmo gubiti vrijeme. Što se tiče e, pregovora vezano uz gnojiva, to je sastavni dio akcijskog plana za kružno gospodarstvo, moramo pomno pratiti da je tu riječ o kružnom gospodarstvu. Vrijeme nije sazrijelo da pređemo na... E, and agriculture. Plastic mulches really need to be recovered and govorimo o plastičnim proizvodima koji se moraju prikupljati i e, reciklirati. U budućnosti to ćemo moći učiniti, ali u ovom trenutku trebaju nam strogi standardi koji osiguravaju biorazgradivost e, u vodenom okruženju. To je problem. Oni se mogu razgraditi, ali isključivo u e, određenim uvjetima uvjetima gdje se ne mogu razgraditi uzrokovat će dodatne probleme. Zaključno, mislim da je danas jasno da su troškovi e, propadanja okoliša e, iznimno veliki. Ako uzmete u obzir e, izvješće globalnog rizika foruma, sedam mjera povezano je sa okolišom problemi okoliša ne mogu se riješiti isključivom politikama okoliša. Na kraju ne možemo govoriti o zagađenju gra, e, zraka bez da e, govorimo o mobilnosti. Ne možemo govoriti o plastici u našim oceanima ako ne ukazujemo na način na koji mi proizvodimo stvari i e, trošimo ih. Trošimo proizvode i koristimo ih. Mi Imamo svijetle primjere kao što je kružno gospodarstvo i održive financije. Nadam se da će sljedeći sazi saziv parlamenta i komisije uspjeti sve ovo realizirati. Ukratko, e, strahovi koji su na početku postojali u komisiji da se bavimo velikim pitanjima, deregulaciji, smanjenju, postale bojazan da ćemo smanjiti standarde zaštiti okoliša. Mislim da smo svima onima koji su se toga bojali dokazali da se nisu trebali bojati, napredovali smo, stvarili smo značajan napredak u raznim područjima, a ovo sada pred nama je velika prilika za gospodarstvo Evropske unije. Razgovarao sam jutros sa predstavnicima Kanade. Dakle, mi ćemo moći preuzeti vodeću ulogu u ovome području. I e, budućnost i, i rezultati su vrlo obećavajući. Novi oblici suradnje, da, to je nešto o čemu se mi borimo sa kolegama iz drugih odbora. Hvala vam lijepa. Mislim da ovaj prijedlog vezano s plastiku će biti veliki iskorak, velika stvar. To će biti nešto čemu se svi veselimo, rado ćemo na tom pitanju raditi s vama. I velimo, e, e, veselimo se pozitivnom ishodu. A sada riječ dajem koordinatorima i predstavnicima da se jave za riječ. E, gospodin Liza, izvolite, imate dvije minute. Viceprezident, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče komisije, gospođo predsjedateljice. Prvo bih htio izraziti zadovoljstvo da smo proteklih godine našli put za sjajnu suradnju između komisije i našeg odbora. Malo je kod onog paketa za, za otpad, um, malo smo tu šepesali, nije baš bilo tako sve sjajno, ali na kraju smo uspjeli i na koncu smo to uspješno i dovršili. E sad moje pitanje se odnosi danas na način rada komisije. Vidite, danas smo dobili jako puno prijedloga i s molbom da e, zamolimo komisiju da se to sve dovrši, sav taj posao na dosjeima i tako dalje, do kraja ovog mandata. Mislim da će to biti jako teško, u stvari nemoguće, pogotovo zato što su svi preopterećeni naši zaposlenici pa i prevoditelji i tako da će to biti jako teško. Prema tome molimo vas da vi isto to imate na umu. Dvoje kolega koji su izvestitelji su nam rekli da su komisijni ljudi iz kabineta čak rekli da vi, mi kao zastupnici i izvjestitelji ne trebamo više uopće komunicirati i kontaktirati dionike, jer su to već oni iz komisije sve učinili. Međutim, vjerujte, bez obzira na sve koliko god se mi želi žuriti, to je naš posao. Mi kao zastupnici moramo sa svima razgovarati. A druga stvar, dakle, toliko o radu komisije. A druga stvar koja me muči je jedna ideja koja još nije naravno službeno donesena odluka o tome, ali postoji ta ideja i predržba komisije da je sad gotovo sve inicijative koje su htjeli su pokrenute, drugim riječima da iduće dvije godine, čak i ako ima tema koje su dozrele i koje bi trebalo uvrstiti zapravo u naš legislativni posao, da sada više neće biti nikakva nova inicijativa pripuštena, da tako kažemo, jer je sad gotovo. Znači dvije godine se bez obzira na to što postoje potrebe nove teme i nove zrele situacije ne bi pokretala inicijativa ni za jedan zakonodavni akt. A sad im postoje jako puno tema po našem uvjerenju kojima bi se trebali ozbiljno pozabaviti i pretočiti ih u propise. Recimo, jedno je razvoj novih antibiotika za ljude. I molimo vas da se krene s tom inicijativom, da krenete sa procjenom učinka, dajte nam nešto što je moguće konkretnije, što brže, kako bismo mogli još u ovom sazivu tijekom ovog mandata nešto i učiniti na tome, jer to je prevažno. Thank you Hvala. Sada u ime SNT-a gospodin Paolo Luči. Izvolite dvije minute. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, mi smo zadovoljni da komisija, uzeći u obzir i naša mišljenja i prijedloge, predstavlja različite zakonodavne prijedloge. Naravno, bilo bi bolje da smo imali jedan sustavni rad koje bi izbjegla da dođemo ovdje pred kraj mandata i nemamo dovoljno vremena za unapređenje teksta. Što se tiče direktive o plastici, u kojoj sam ja e, izvjestitelj u sjeni, mi ćemo se potruditi da dovršimo prvo čitanje do kraja mandata. Nadamo se da će i vijeće raditi istim tempom, te da ćete nam vi pružiti daljnu potporu. Što se tiče plastike, u uporabi imam dva pitanja. Prvo pitanje. Scenarij koji je definirala e, komisija predviđa rok od 10 godina. E, potrebno je dodatno istraživanje e, i vrijeme koje će se osigurati tvrtkama da se preusmjere, odnosno reorganiziraju. A drugo pitanje, za određene tipove proizvoda direktiva predviđa smanjenja a države članice moraju definirati u ovom smislu ciljeve kako trebaju nam sigurni i provjereni podaci kako bismo e, utvrdili polazne vrijednosti i kako bi mogli izračunati postignute e, rezultate, ovaj tekst se može unaprijediti, ali želim naglasiti da što se tiče kružnog gospodarstva, pokazatelji monitoringa koji je predložila komisija nisu dostatni, a ovdje govorim o e, sirovinama e, i o zelenim javnim natječajima. Htio bih čuti vaše mišljenje u, po ovom pitanju. Potpredsjedniče, hvala. Lijepa. A sada gospođa Višnjaska u ime EKR-a. Izvolite. Hvala. Gospodine povjereniče, izvješće o, o djelovanju Europske Europske unije što se tiče održivog razvoja koji je usvojen e, govori o tome da trebamo imati socijalni, ekonomski i okolišni stup. To su e, tri glavna aspekta. A isto tako moramo, to smo isto tako govorili kad govorimo o borbi protiv klimatskih e, promjena, da to uključuje ekonomske i socijalne troškove čekamo u tom smislu prijedlog e, komisije što se tiče dugoročne strategije na području klime. Koje je znači e, odnos, želio bih postaviti pitanje, željela bih postaviti pitanje između znači ta tri stupa, socijalni, ekonomski i okološni. A kad govorimo znači o fosilnim e, gorivima i kad e, govorimo znači o regijama gdje se još uvijek to proizvodite o znači prijelazu na neke druge oblike da li mogu računati na podršku komisije. A kad govorimo o smanjenju CO2 emisije CO2 u prometu Postavljamo si pitanje zašto Europska komisija kad e, je predložila svoj prijedlog o smanjenju CO2 u prometu nije predstavila i detaljnu analizu učinka tog prijedloga na države članice sa manjim BDP-om po glavi stanovnika. Isto tako, imamo li kakve planove o tome kako podržati e, siromašne zemlje kad govorimo o takozvanoj električnoj e, mobilnosti? Hvala. Hvala. A sada u ime Alde, gospođa Riz. Hvala, gospođo predsjednik. Koordinatorice, Da, nisam kao koordinatorica mislila e, uzeti riječno. Evo krećem. Ja bih e, također se htjela e, nadovezati na ovo što smo već čuli. Da, često zamjeramo određenu sporadskom misije E, što se tiče određenih dosija, možemo govoriti o endokrinim e, disruptorima i tako dalje. E, kad govorimo o ovom predmetu jednokratne plastike, sastajemo se svi skupa i sa povjerenici u sjeni, i sa dionicima i tako dalje. No, postavljamo si pitanje jer imamo poteškoće artikulirati naše stajališta, argumente e, u tako kratkom vremenu. Gospodine potpredsjedniče, imat ćemo e, priliku da krajem e, kolovoza ulazimo u srce onoga što piše u ovoj direktivi, ali željeli bismo postaviti pitanje vezano uz ovaj globalni učinak. Da, Imamo znači e, ogromne štete na globalnoj razini plastike u oceanima, morima i tako dalje. I čak govori se o tome da danas, čak i da recikliramo u Europi i u SAD-u 100% plastike, to bi samo se marginalno na e, svjetskoj razini e, promijenilo stvari. Gospodine povjerniče, gospodine potpredsjedniče, željela bih čuti vaše mišljenje. Kako ćemo artikulirati takozvanu e, plastičnu diplomaciju? Od, već od 92. u Riju smo uzeli, e, bili predvotnica što se tiče klimatskih e, djelovanja, a sada kako ćemo biti e, predvotnica na ovom području. Sada u ime zeleni gospođa Oker, izvolite. Hvala. Hvala gospodinu Timmermansu što je zbilja taj predmet učinio toliko važnim predmet plastike. To je jako veliko postignuće. Da, imali smo tu raspravu i imat ćemo još uvijek raspravu vezanu uz e, plastiku za jednokratnu uporabu. No, bolje zakonodavstvo ima znači jednu e, znači popratnu posljedicu i to lošu da nismo mogli imati zabranu, e, sveobuhvatnu zabranu okso plastike. Tu smo imali znači veliku agresivnu kampanju za tu plastiku u ostalom dijelu svijeta, a to se koristi u razne svrhe. Kao što ste rekli, to je jako loše i tu nam treba snažna zabrana svega toga. Kad govorimo o biorazgradivoj e, plastici, također moramo biti oprezni. Kako ne bismo znači, biorazgradivu plastiku e, stavili u prvi plan i znači zamijenili tradicionalnu plastiku biorazgradivom plastikom. A 2017. u govoru o stanju Unije Juncker je znači govorio o oporezivanju, a govorio je također i o subsidijarnosti. Nakon toga smo čuli da DJ Sante je e, imao prijedlog da će renacionalizirati vezano uz e, dozvolu što se tiče DMO-a i pesticida. To je bio pravi šok. Mogu reći da je to pitanje jako regulirano, imamo snažne stvari što se tiče i pčela i insekata i tako dalje. Znamo kolika je opasnost tih pesticida za te organizme. Ako budemo imali nacionalnu nadležnost, onda uopće više nećemo imati zakona i svi to znamo. To će biti jako teško za zaštitu i okoliša, vode, bioraznolikosti i tako dalje. Molim vas, Obećajte mi da će to i dalje biti zakonodavstvo u nadležnosti Europske unije, znači zajednice, kako bismo se učinkovito borili protiv uporabe pesticida. Hvala. Hvala, time završavamo ovu prvu rundu uzimanja riječi. Gospodine Timmermans, imate riječ, izvolite. Da, ja ću uzbilja e, pokušati odgovoriti na sve što mogu odgovoriti ponekad su pitanja i tehnička. Počet ću s ovim osjećajem hitnosti to dijelimo. Intencija je komisije nije intencija komisije da sad e, članove parlamenta podvrgne tako, tako, tako urgentnoj situaciji. No, imamo ovdje taj zakonovni tekst u parlamentu, u komisiji, u vijeću. I ako se želimo suočiti sa glasačima u izborima, na izborima sljedeće godine, ako nešto konkretno uspijemo postići, odlučiti, onda to e, stvara puno bolji dojam nego da govorimo da radimo na prijedlogu, e, to je sad upravo u proceduri, u postupku, u parlamentu i tako dalje. U očima naših glasača mi smo svi jedno. Neće sad oni tu razlikovati da je parlament napravio dobar posao, komisija loš posao i tako dalje. Europa mora djelovati na toj razini. Zbog toga kolege u kolegiju imaju osjećaj hitnosti da moramo to završiti prije našeg mandata. To znači da smo svjesni e, činjenice da su određene stvari koje nisu predložene do danas neće biti predmet e, odlučivanja prije e, završetka mandata. I ako zapravo sada predlažemo određene stvari, onda će to, e, o tome će odluđivati e, sljedeći kolegi povjerenika i sljedeći parlament. Ono što e, ja isto tako želim e, i poručujem uvijek svojim kolegama u kolegiju da krenemo na rasprave trijaloge kako bismo bili sigurni da sa strane komisije nećemo biti kritizirani da nismo uložili dovoljno energije u to da se stvari okončaju na vrijeme. Naravno, e, parlament e, slobodno odluči o tome što će raditi povjerenici i tako dalje, ako žele više vremena za određene stvari, analizu određenih predmeta. No, na kraju će smo svi zajedno biti prokazivani ili hvaljeni e, postizanjem ili nepostizanjem rezultata. Kad govorimo o antimikrobnoj rezistenciji, otpornosti na antimikrobike, imamo znači akcijski plan u tom smislu, isto tako strašiški pristup e, farmaceutskim e, lijekovima. To stoje e, navedeno u akcijskom planu. E, nama se čini da je u svakom slučaju važno povezati te dvije inicijative. Imamo cijeli niz znači e, tvari antimikrobika koji su pronađeni e, u vodi i tako dalje i u svakom slučaju moramo u svakom slučaju imati s jedne strane puno opreznije korištenje antimikrobika, s druge strane puno bolji tretman vode i tako dalje. Što se tiče izvješća i amandmana koji su predloženi se e, također referiraju na tu strategiju. A mm, o tome će se glasati na plenarnom zasjedanju u rujnu, čini mi se. Mi, znači, radimo na tom stražeškom pristupu u farmaceutskim lijekovima, no to je tehničko složeno pitanje i tu moramo zbilja konzultirati cijeli niz dionika kako bismo bili sigurni da sve okupimo na pravi način na jednom mjestu. Što se tiče indikatora, meni čini mi se da ovdje E, radimo sljedeće, mijenjamo indikatore, pokazatelje, ako postoje novi podaci, mi ih ažuriramo svakodnevno. Imamo ovdje tu znači ciljeve što se tiče korištenja jednokratne plastike. Tu moramo imati jasnu metodologiju. No ono što smo sada stavili na stol je E, nešto što smo napravili na osnovu svih podataka koje sada imamo na raspolaganju. I to smo napravili u najboljoj vjeri. No, čini mi se, ne znam da li se e, stječe e, takav dojam, da zapravo tržišta puno brže kreću u određenom smjeru i da ćemo se mi morati tome prilagoditi. Mi, znači, isto tako i znanstvene krugove i tržišta na neki način guramo do krajnjih granica. No, ako se određene stvari brže razvijaju, ako imamo više financiranja i tako dalje, onda se moramo tome prilagoditi. Ali dok je naša metodologija jasna i ne dovodi se u pitanje, jer dok, dokle god ju možemo prilagoditi novom razvoju situacije, e, to će situacija biti jasnija i mislim da je sve zapravo pod kontrolom. Što se tiče ovog, e, ove međupoveznosti, povezanosti socijalnih, okolišnih i gospodarskih e, aspekata i stupova. Naravno da to vidimo. Kako bismo poboljšali e, okoliš, e, Ranije se na to gledalo kao na neku dodatnu vrijednost, a sada je to postalo suštinsko djelovanje i to u svrhu postizanja održivog razvoja. I to moramo, znači taj održivi razvoj moramo i održivosti moramo ih povezati sa sva tri aspekta. I socijalnog aspekta, gospodarskog e, sa gospodarskim aspektom i sa okolišnim aspektom kad trebamo vidjeti, na primjer, u svijetlu razvoja novih tehnologija i robotike, gdje će biti nova radna mjesta. Moramo e, se prilagoditi situaciju u budućnosti. Moramo vidjeti kako stvoriti radna e, mjesta u budućnosti i kakva će ta radna mjesta u budućnosti biti. To je održivost. Isto tako, tranzicija na području mobilnosti, to je održivo, e, održivost. Tu moramo uzeti e, u u obzir sva ta suštinska pitanja kako će se ljudi prilagoditi svemu tome u budućnosti. ta prilagodba je ključna jer ako se ne prilagodimo onda će nas drugi prisilno prilagoditi Ako sve ove o, e, okolišne aspekte, sva okolišna pitanja ne uzmemo ozbiljno, onda nećemo postići naše ciljeve. Plastika je e, jasan, jasan pokazatelj. Danas uopće ne znamo kakav je utjecaj mikroplastike na naša tijela, na naš organizam, a mikroplastika je prisutna svugdje. 90% flaširane vode sadrži jedan ili drugi oblik e, mikroplastike. To su suštinski element. Ja nisam uopće sad govorio ni o oksoplastici ili o nekim drugim vidovima plastike. To je nešto što zbilja ima nevjerojatan utjecaj na našu budućnost. Gospodarstvo se mora razviti. Ja sam duboko uvjeren da će se gospodarstvo razviti i u svjetlu drživosti kružnog gospodarstva. Ako možemo brzo napraviti tu tranziciju preko tom, prema tom drugačijem svijetu, drugoj budućnosti, novim tehnologijama i tako dalje, to će e, jednostavno stvar bolje funkcionirati. Moramo u tom smislu uvjeriti naše građane, europske građane da moramo ići u u tom pravcu prema tom novom održivom svijetu. Neki brane postojeću situaciju, neodrživo gospodarstvo, današnju, e, znači današnji energetski miks i tako dalje. Bilo bi tragično e, ako naši političari ne shvate kolika je koliko je situacija hitna da je ova e, tranzicija jednostavno u tijeku i da mi moramo biti dio toga. Što se tiče procjene učinka, mi, ga, mi ih uvijek provodimo, no evo ja ću provjeriti e, i vidjeti da li je to zbilja provedeno ili ne. Mislim da sam već odgovorio također i na pitanje nedostatka vremena. Imali smo također i komentare što se tiče ove globalne dimenzije. Kad govorimo o plastici, E, jutros sam imao sastanak i sa kineskim, e, kanadskim predstavnicima i predstavnicima iz UN-a. U okviru te e, strategije za plastiku, posebno što se tiče čišćenja naših oceana, tu moramo uhvatiti znači taj duh, globalni duh i to je nešto što je već u potpunosti prisutno na globalnoj razini, na primjer u Aziji. Ako E, Europa ima održivo rješenje, onda će doprinost Europe održivom rješenju biti ne, jako velik, jer i naravno Kinezi i svi drugi traže to održivo rješenje. Zbog toga naš doprinos problemu u odnosu na e, druge dijelove svijeta je možda ograničena, ali u svakom slučaju to ima veliki utjecaj na naše zdravlje. Pogledajmo samo što se događa na plažama, pogledajte samo kakvo je stanje naših mora, oceana i tako dalje. U apsolutnim e, e, vrijednostima da ako Europa pronađe e, održivo rješenje, onda će globalni učinak biti ogroman i to je nešto što bismo mi željeli postići. Način na koji Azija reagira na naše e, planove, to pokazuje koliko je to važno ne samo e, visoko razvijene zemlje, nego i druge države. Spomenuli smo također i znači, Kinu, Tajland i druge zemlje koje shvaćaju da veliki gospodarski sektori kao što je turizam e, zahtijevaju i takvo globalno rješenje. Zabranom oksoplastike je nešto što smo najavili u strategiji za plastiku i to e, nastavljamo i dalje u okviru riča. Imamo tu znači cijeli, cijeli jedan postupak i agendu što se tiče zabrane oksoplastika i to u okviru uredbe REACH. E, o tome ću vas informirati kad dođemo do određenih zaključaka. A što se tiče znači ove task force o subsidijarnosti, nisam sad uopće svjesa, e, svjestan tih konkretnih problema o kojima ste govorili. Nije to došlo do mene, ja ću to u svakom slučaju e, provjeriti. Ja sam predsjednik te Task Force skupine i to je moja odgovornost. Evo, mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala. Uh, Hvala. Mislim da će biti dosta teško uvjeriti sve zemlje da slijede našim put. Možda je jednostavnije solucija da se samo donesu zabrane gotove. A sada prelazimo na drugu rundu. Pitanja od minute. Ko, želi, ko se želi javiti za riječ, izvolite. Imamo ovdje neka imena, međutim imamo još vremena ako još neko želi. Prva je Madame Krustet. Merci beaucoup, Madame. Hvala gospođo predsjednice, hvala prvom potpredsjedniku koji je došao danas e, e, na ovaj naš sastanak. Kao što smo rekli, već smo prvi e, dio mandata izgubili, a sada zbilja imamo užasno puno posla, ali vremena nemamo dovoljno. A kad govorimo o politici, zdravstvenoj politici, izgleda da nema mjesta u tome, ali e, endoktrini perturbatori u svakom slučaju imaju takako velike konsekvence. Također treba na, e, staviti sa e, istraživanjima na području rijetkih bolesti, borba protiv raka, drugih bolesti. Isto tako moramo uzeti u boris korist starenje E, građa, e, staranje stanovništva i tako dalje. Mogu reći da je to loš signal i to je jedno nazadovanje. Vi ste rekli o mjerama koje ćete poduzeti vizavi glasača. Što se tiče te zdravstvene politike, izgleda da to uopće ne postoji za vas. Izgleda e, da to čak i potvrđuje naše bojasni e, i te glasine da sljedećem e, e, mandatu nećemo uopće imati povjerenika za zdravstvo. A zdravstvena politika je suštinska za između ostaloga i jednakost, gospodarsku politiku Europske unije. Kako bismo imali zdravstveni sustav koji je dostupan svima i siguran. Zbog toga to mora biti i jedna politika, samostalna politika i ne smije i nestati sa scene u Europskoj uniji. Hvala. Hvala sad gospodin Pac. Ja ću biti kratak. Jer nama treba ispuniti još neke male dijelove pazla kad govorimo o drživom razvoju E, mi znamo koji ima obaveze komisija glede u rješavanja ovog toksičnog otpada do 2018. Nas zanima sad kakva je stanje s vašom strategijom i koje ćete prioritetne mjere primijeniti. Drugo pitanje, isto jednostavno. U pitanju je strategija za endokrine disruptore. Glavno tajnišatvo nam je potvrdilo da se radi na tome i da bi trebala biti gotova strategija do kraja ove godine, 2018. Pa nas zanima, možete li nam tu reći nešto podrobnije o tome gdje ste sada i kako je trenutno situacija sa razvojem te strategije. Hvala. Very much. Now, uh, Hvala sad Marije. Hvala lijepa. Vratit ću se na Europsku strategiju za plastiku, jer World Economic Forum tvrdi da 80% plastike u moru dolazi iz 10 tokova vode, 8 u Aziji i 2 u Africi. Stoga, očito je da će Europska unija biti vodeća u borbi, u strategiji E, za smanjenje korištenja plastike, ali objektivno gledajući nećemo e, puno imati učinka na konačni rezultat. Stoga trebalo bi vidjeti da li je naš pristup, da li je naša strategija ispravna ili možda nam je nešto promaklo. Postoje alternativne tehnike, alternativni materijali, a ovi materijali da li oni mogu smanjiti e, učinak i utjecaj na okoliš. Ako budemo koristili više papira umjesto plastike, ne znam da li ćemo proizvesti takav učinak. Dakle, trebamo sagledati cjelokupnu situaciju. Ovdje bi trebali razmisliti još o nečemu. Ja ne bih želio da ubijajući jedan proizvodni sektor e, mi zapravo ne uspijemo ostvariti učinak e, u našem gospodarstvu koje je povezano sa plastičnim proizvodima. Hvala. Hvala, gospođa Miljer. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine Timmermans na tome što ste se pridružili. Hvala vam na vašim objašnjenjima. A ja bi se još vratila na ovu strategiju za plastiku. Mislim da je to jako važan korak, ali brinem kako ćemo mi to s naše evropske strane prenijeti do naših građana jer kako ćemo to iskomunicirati? Obično se to sve svodi na zabrane koje nacionalne zemlje članice onda iznesu, jer i onda ako neko nešto kaže, onda se veli da, pa to se trebalo već odavno učiniti da bi se mora i oceani zadržali. Ali de facto se svodi na to da se to svede na zabrane. A mislim da bi u smislu protokola iz Kiota trebalo zapravo ljude pridobiti, informirati ih, tako da nas one svjesno podrže. Druga stvar, mi smo, e, što se tiče klimatske diplomacije, već donijeli čitav niz e, odluka dugoročnih, pa me zanima, to je naravno mišljenje parlamenta, tu smo imali zajednički sastanak odbora našeg Envija i odbora AFET za vanjske poslove i onda smo zajednički donijeli niz odluka glede te klimatske diplomacije. Pa me zanima šta komisija o tome misli, hoće li komisija nešto o tome u vezi s tim raditi konkretnije. E, hvala sad. Hvala lijepo, gospodine povjereniče, što ste došli u našem u naš odbor. Dakle, mogu, samo pohvaliti, mogu možemo samo podržati vašu strategiju za plastiku. To sam, smo svojedobno u Nizozemskoj činili, rekli našem tadašnjem ministru ekologije. E, da, tako je, to je vrlo dobro, ta strategija je dobro da napokon to ide. Jer napokon i mi na odboru za ribarstvo o tome puno privrednice govorimo. Zamislite koliko samo ribari mogu, koliko tu stradavaju, zato što su i ribe isto e, pojedu plastiku, zatim koliko moraju otpada plastičnog iz mora vadi da bi uopće mogli raditi i tako dalje. Zatim, drugo težište, a to je cirkularna ekonomija, odnosno kružno gospodarstvo, jako nam je potrebno, pogotovo zbog naše poljoprivrede. I znamo da tu zakonodavstva nacionalna često mnoge stvari blokiraju. Primjerice, kod nas u Nizozemskoj, koju vi dobro poznate, pogotovo tu imamo puno barijera. Pa onda mislim da bi trebalo, evo, baš i Nizozemskoj među prvima reći da napokon nešto počne raditi, uklanjati te barijere, jer je to jako bitno za našu budućnost i uopće za očuvanje malih gospodarstava u poljoprivredi. Zatim, klimatske promjene. Svi se bave time, svi su tu zainteresirani na riječima jake, ali kako ćemo dobiti novce, odakle sredstva za ono što nam je potrebno. Evo, i Katajnen puno priča, ali novci, do novaca je jako teško doći do toga. Gospodine Lavija, očito imate drugo pitanje. Ritorno un argomento Dakle, vratit ću se na drugo pitanje otpada. Među ciljevima održivog razvoja imamo i ciljeve smanjenja e, trošenja hrane do 2030. mi želimo e, prepoloviti fatto una priorità, l'abbiamo inserito nel pacchetto sull'economia circolare. E... Rasipanje hrane, međutim u ovome trenutku mi to trebamo prevesti u praksu. Možete nam dati informacije što komisija radi po tom pitanju e, postizanja ciljeva održivog razvoja te vezano s zapravo podizanje svijesti kod građana. Mi bi trebali uvesti ciljeve u zakonodavstvo, ali s druge strane moramo misliti na aktivnosti kojima ćemo provesti implementaciju kako bismo smanjili rasipanje hrane. Smatramo da je ovo prioritet za e, djelovanje e, unutar naše zajednice. Hvala lijepa. Hvala vama. Ima li još neko ko se javlja za riječ? Dobro. Ani, bit ćemo kratko, vrlo kratko. E, zatim ribarenje uz pomoć električnih udara, električnih impulsa. Stalno govorimo o održivosti u svemu, ali vidite recimo to su sve isto tako opasne stvari za male obitelji ako su ugroženi njihovi muževi, njihov posao, malo ribarstvo i tako dalje. Ali ako sve trebamo novo iznova i smisliti i smisliti da bude održivo, onda molim da se i u tom sektoru predvide rješenja koja će zaštititi male ribare i sva pomoć ljudima kratko o ovom na zadnje pitanje. To ću na nizozemskom odgovoriti. Dakle, ribarstvo sa električnim impulsima, električnim udarima. To ne morate onda ni malo uvjeravati komisiju, nego trebate uvjeriti prvo svoje kolege u Europskom parlamentu da tu nešto učine za male ribare. A sada da krenemo sa temom zdravlje. Sve što radimo na tom području se i uopće na svakom području u životu se odražava na naše zdravlje. Malo prije smo govorili o mikroplastici, o mikročesticama. To je mi u zraku, mi to udišemo, to je u hrani koju jedemo, u vodi koju pijemo, to je u našoj hrani i tako dalje. I još uvijek ne znamo kako će biti posljedice po naše zdravlje oksoplastike. I još uvijek ne znamo kako će biti posljedice po naše zdravlje mnogih, mnogih stvari. Pogledajte recimo kako se nestajanje bioraznolikosti, njih gašenje, nestanak tolikih vrsti, kako se to odražava na naše zdravlje, loše. Gospođa Grostec spomenula je da se očito negdje, ne znam, možda u njenoj političkoj obitelji, da je netko došao na ideju da, se govori o tome da se u sljedećoj komisiji ukine resor za zdravstvo. Ali vidite, to od nas sigurno nije došlo jer mi u našoj komisiji, u našem kolegiju imamo povjerenika koji je zadužen za zdravstvo. Imamo sektor, dakle resor ravnog zdravstva. I imamo vrlo, vrlo, vrlo upućenog, vrlo stručnog i vrlo sposobnog povjerenika koji se time bave, dakle moj kolegu Andriju Kajtisa i jednostavno ne mogu zamisliti da bi došla bilo koja faza ili situacija gdje se želi taj resor ukinuti jer tome tom području će se zapravo sa e, godinama kako prolaze sve više pažnje posvećivati, bivat će sve važnije. Zatim pitanja, dakle ja ne znam o tome ništa i ne čini mi se logičnim. Zatim pitanja su bila nadležnosti e, nacionalnih vlada jer ja možda se tamo, jer znam da je bilo nekih priča da je neko namjeravao u idućem sazivu eh, drastično smanjiti broj resora, broj povjerenika. Ako se to krene na to drastično smanjivanje, onda bi to možda i dovelo do toga da se nešto pregrupira pa da se zdravstvo nečem drugom pridruži, ne znam. Ali to su stvari koje se, o kojima se govori sada u nacionalnim zemljama, u vašim prijestolnicama, tu zapravo se o tom govori, ne kod nas. A zatim, vaše pitanje u vezi endokrinih disruptora. Prošle godine smo radili na tome da zapravo u cijelim našim propisima o pesticidima i biocidima, kad smo radili to, mi smo najavili da ćemo početi surađivati ozbiljno na endokrinim disruptorima. I sad naše službe gledaju i trude se, rade na tome da nekako, da kažemo, uđu u najnovije stanje znanstvenih otkrića na tome da znamo šta se o tome zna i da vidimo kako bi to eventualno onda pretočili u neki pravni akt dio našeg zakonodavstva. Dakle, posao na tome se odvija, radi se. Pa možda bi najbolje mogli pozvati nadležnog resornog, da kažemo povjerenika kolegu Andriju Kajtisa u svoj odbor, pa da vas on informira o najnovijem stanju i događajima na tome. Zatim, e, okolišna strategija, opće strategija za zaštitu okoliša posebno u vezi toksičnih materijala, vrlo, vrlo, vrlo komplicirano, pogotovo s obzirom na različite kemikalije za koje još ni ne znamo do koje mjere su tako toksične, ne znamo da li ćemo tu strategiju dovršiti uopće i do kraja našeg mandata, a mi smo već debelo se približavamo tome jer to je vrlo, vrlo složena materija, ali dakle vaše opaske, komentare i pitanje ponjeću sa sobom pribilježio sam jer to je jako važno. Međutim, mi ćemo sasvim sigurno objaviti naše dosadašnje rezultate koje smo imali, uključujući reviziju uredbe RIČ i kompletnu provjeru prikladnosti svih naših dosadašnjih akata za opasan otpad, kemikalije i toksične stvari a paralelno pozivamo i dionike sve da nastavimo dijalogom o mogućim na, nastavku rada na tom i kamo dalje. Zatim zabrane i različite ekonomske posljedice zabrana različitih materija i svega ostalog što smatramo da je štetno. Da vam damo samo prozaični odgovor koje su posljedice. Posljedica po evropsku industriju je ograničena. Ali, evo jedan, jedna mala anegdota da vam to ilustriram. Ja već jedno 17-18 godina E, sam zapravo u socijalnim medijima jedan od prvih korisnika kad su se prve mreže pojavile. I kada smo lansirali naše planove za plastiku za jednokratnu upotrebu i uključujući naše zabrane, onda su se svi poplašili, joj komisija sad kreće sa zabranama i tako dalje. Ali ja protekle četiri godine nisam nikada vidio e, da je i jedan prijedlog, kad je on konkretno došao, suočen sa toliko i dočekan s toliko entuzijazma kao recimo ove ovaj naše prijedlozi o, sa zabranama plastike. Čak su britanski tabloidi koji su po defaultu uvijek protiv svega bili oduševljeni. Dakle, vidite, kad kad imate ideje koje su fantastične, ali su prerano došle, a kad kad imate fantastične ideje koje dođu u pravom trenutku. Ja vjerujem da je ovo bila inicijativa koja je imala sjajan tajming u pravom trenutku. Mi smo zapravo u pravom trenutku reagirali na duh vremena kakav je bio u Europi. Vidite, imamo više od 90% njih koji ih podržavaju. Kol, znaju svi koliko je to važno za okoliš. Ljudi razumiju kako se to odražava na njihovo zdravlje. Prema tome, ljudi kažu, vi govorite o ovim malim stvarima kao što su slamke ili plastične vrećice i slučno, ali to je ogromne ima posljedice i učinak i zahvaljujući Sky, Davidu, i, e, zahvaljujući medijima, zahvaljujući drugim tabloidima, zahvaljujući nevladinim organizacijama, Evo, to je recimo, zahvaljujući svim tim naporima, McDonald's branjuje sada slamke plastične. I zbog toga je takav odjek da ljudi to prihvaćaju, dućani više ne daju plastične vreće i tako dalje. I ja se uopće ne bojim da je ta zabrana, taj ferbot, taj ben nešto što će nas koštati ili što će do, naići na loš odaziv. Ne. Mislim da je odličan odaziv i treba s njim požuriti i to provesti što prije. Klimatska diplomacija, sljedeća natuknica. To ja sam vrlo nesretan zbog međunarodnog okoliša. I jako sam zabrinut za te nove oblike diplomacije međunarodne koje sad izgledaju ono da idete okolo i ćete baš nas briga, briga nas za sve. A mislim da mi moramo sa jako puno odgovornosti krenuti i nositi odgovornost za cijelu Europsku uniju pa onda i šire. I mislim da naša diplomacija kreće tim putem i da ide tim putem i mislim da moramo nastaviti ono, to je recimo i Francuska tu već počela i rekla i mislim da moramo sa ovom klimatskom diplomacijom žestoko krenuti jer Europa i tu mora predvoditi. Mnogi će naslijediti u svijetu, iako možda sasvim sigurno Trumpova direktna administracija neće, ali zato ogromni drugi dijelovi SAD-a, njihovog gospodarstva, njihovih nevladinog sektora e, će naslijediti. Dakle, mi moramo ostati na putu te klimatske diplomacije. Zatim, pitanje ribarstva kakvi će biti tu dodatni troškovi da se preuskladi kompletna oprema e, ribara koja sadrži plastiku. Ne, neće, zato što će se to prebiti sa njihovom prikupljanjem e, svih, mislim, procjenjuje se da će trošak biti otprilike 0,16% će biti od godišnjeg prometa čitavog tog sektora će biti ukupan trošak. A osim toga ne zaboravite da ribari već sada plaćaju cijenu za onečišćenje mora i oceana. Razgovarajte s njima, oni će vam reći koliko plastike i plastičnog otpada hvataju u mrežama što onda dere njihove mreže smanjuje ulov, da vam pričaju kolike su oštećenja na njihovim motorima, propelerima i barkama i općenito drugoj opremi. Prema tome to neće njih koštati, to će im zapravo pomagati. A onda, da vam ne kažem da ljudi zapravo ne vjeruju više da su ribe dobre za njihove zdravlje. Neće jest list, jer se boje da je taj list prepun mikroplastike i tako dalje. Prema tome, Mislimo da će ovaj trošak ukupan za ribarstvo u EU biti 57 milijuna eura, a to nije ništa u odnosu na koristi koje će cijela industrija, cijeli sektor, cijelo ribarstvo toga imati. Prema tome, osim toga nije veliki trošak, a osim toga ćemo dodatno smanjiti teret samim ribarima jer ćemo veći dio tereta prebaciti na proizvođače ribarske opreme. A osim toga će e, se predviđa i mogućnost da se ribarima plati nadoknada kada izvuku hrpu plastike iz mora i oni ju devuku na kopno i onda ju de facto prodaju. Oni dobivaju za to nagradu. To je jedna mogućnost o kojoj razmatramo, koja je još otvorena, ali će se vjerojatno realizirati. Tako da ne, neće ribari stradati financijski. Zatim, sljedeće pitanje je bilo bacanje hrane. To me gospodin Lavija pitao to. To je isto komplicirano pitanje. Mi se trenutno usmjeravamo da završimo kompletne naše legislativne mjere glede e, bacanja hrane, otpada od hrane. Šta mi činimo? Pokušavamo naći zajedničku metodologiju za mjerenje koliko je toga otpada i zatim format zajednički, unificirani, da prikupimo podatke o otpadu, o bačenoj hrani. I sad, e, to je isto tako jedan predmet u kojem nećemo čekati samo zato što se izbori e, približavaju pa da nećemo raditi na toj inicijativi dalje, da ćemo to ostaviti taj dosije za iduću komisiju. Ne, mi ćemo na tom raditi, idućeg ožujka ćemo puno više o tom znati, ali evo to spada u te važne dosije na kojima nastavljamo rad. Inicijativu zapravo jer još nemamo pravi zakonodavni dosije. A sad na kraju još ponešto ostalo. Evo, ako stvorimo kontradikciju između ljudi koji rade u poljoprivredi i onih koji rade na zaštiti okoliša. Ako tu i se dovedemo do jednog zapravo sukoba i nesporazuma, nitko neće dobiti. Jer bez aktivnog sudjelovanja poljoprivrednog sektora nema učinkovite zaštite okoliša. Upravo oni poljoprivrednici, ljudi koji rade na, na terenu, moraju dati svoj doprinos, a da bi to sve bilo održivo. I to je upravo ono što je Phil Hogan, naš povjerenik za poljoprivredu evropski, i predlagao i s njim, mislim da je on imao do sada već jako konstruktivne rasprave sa ovim odborom, ali treba bi opet doći. Jer ako bi nam recimo ovaj odbor mogao pomoći da maksimalnu ekologizaciju provedemo u našoj poljoprivredi, mislim da bi svi zajedno činili jako puno i za očuvanje okoliša i za Europsku uniju. Hvala vam lijepo. Hvala. Hvala lijepo Željela sam vas uvjeriti u to da ćemo mi spremno surađirati s vama i nadamo se da ćemo dovršiti rad na ovome dokumentu prije isteka mandata. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče.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 So, dear Dragi kolege, započnimo sada s elektroničkim glasovanjem. Nadam se da imate vaše kartice za glasovanje. Since I worked budući da sam radila do 4.40 ujutro, ispričavam se ako sam danas nešto sporija, ali trebate mi pomoći. Ako dignete ruke, nastojat ću biti čim brža. Jeste li spremni? Imate li kartice za glasovanje? Već vidim da neki, poput gospođe Gardin, nemaju kartice za glasovanje. Imate. Ok, sada smo spremni. Dakle, prvo se glasa elektronički. To je kompromis za prijedlog o utvrđivanju postupaka odobrenja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj veterinarskoj medicini te uspostavi Europske agencije za lijekove. Otvaramo glasovanje. We vote, Juso. Gospođa Juso, glasujemo. bit... Uh, Vidim da možemo zatvoriti glasovanje. Usvaja se. Čestitke. Sljedeće glasovanje elektroničko, kompromis o prijedlogu o veterinarsko-medicinskim proizvodima. dosije koji dugo, o čemu su pregovori dugo trajali, otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Jednoglasno podržano usvaja se čestitke gospođo Groset. Dakle, izgleda da to nije bio težak proces. Dakle, idemo dalje, glasujemo. usvajanje pitanja za usmeni odgovor komisije o konferenciji UN o klimatskim promjenama e, koja će se održati 2018. u Katovicama u Poljskoj. Otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. Usvajanje pitanja za usmeni odgovor vijeća o kopu 2018. koji će se držati u Katovicama. Otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo o usvajanju pitanja za usmeni odgovor komisije o lajmskoj bolesti. Otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. Elektroničko glasovanje, usvajanje pitanja za usmeni odgovor komisije, okvir za praćenje kružnog gospodarstva. Otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. Isto pitanje za vijeće, dakle u okviru za praćenje kručnog gospodarstva, otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o usvajanju pitanja za usmeni odgovor komisije uporaba kanabisa u medicinske svrhe. Otvara se glasovanje. Istovremeno pokušavamo više stvari učiniti ovdje. Zatvara se glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o usvajanju prijedloga rezolucije o prigovoru u skladu s člankom 106. poslovnika acetamiprid za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18. Otvara se glasovanje. Zatvara se glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o proračunu za 2019. mandat za trijalog. Elektronički glasujemo. Glasovanje se otvara. Glasovanje se zatvara. Usvaja se. Sada glasujemo o provedbi paketa za kružno gospodarstvo, mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu. Pokažite ruke. Dakle, amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbaja se šesti, za, e, suzdržani, usvaja se sedmi, za, protiv, usvaja se osmi, e, odbija se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 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, EPP, za ili protiv? Protiv. Moramo provjeriti. Malo sam se zbunila. Otvaramo glasovanje.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 protiv, suzdržani, odbija se 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 za, ispričavam se, 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 30 za, protiv, suzdržani. Provjerimo amandman 30. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 55 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 56 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, svaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, provjeriti drugi dio, otvaramo glasovanje. Zatvoriti. Usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani odbija se. 59 za, protiv, suzdržani odbija se. 60 za, protiv, suzdržani odbija se. 61 za, protiv, suzdržani odbija se. 61 za, protiv, suzdržani usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani odbija se 64 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani Može da provjerimo drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ponovimo još jednom, niste podigli ruku. Dakle, 65 za. Svi ste za, dakle osvaja se. Ali ako ne podignete ruku, to ne mogu znati. Kompromis 2, za, protiv, suzdržani, svaja se. 60, 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 71. The vote open. And it's closed. Otvaramo, zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 73 za, protiv,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 Za ili protiv? Za. Usvaja se. 79 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 80 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 82 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 82 da, za. Usvaja se. 83 odbija se. 84 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman prvi za protiv usvaja se. Dva za. Dva i tri za. Protiv suzdržani usvaja se. Četiri za. Protiv suzdržani odbija se. A sada konačno glasovanje elektronički. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Jednoglasno. Jako dobro. Prijeđimo sada na dvojaku kvalitetu proizvoda na jedinstvenom tržištu. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Stvarno? Imate različito glasujete u EPP-u. Dobro, elektronički ćemo glasovati. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani usvaja se 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani. Što sam rekla? 62. Ispričavam se. Gledala sam 62. Da, o tome glasamo i usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14, kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14a za, protiv, suzdržani, provjeriti. Kompromis 14a. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Kompromis 14b za, protiv, suzdržani provjeriti. Zatvaramo glasovanje i usvojeno je. Gotovo jednoglasno. Amandmani 1 i 2. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 1.04 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, provjeriti. Kompromis 15. Glasovanje se otvara, zatvara, usvaja se. Amandman 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 usmeni amandman. Da li ste protiv usmenog amandmana? Ne. Onda glasujemo o amandmanu 130 s usmenim amandmanom. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 132. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 134. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2. Za, protiv, suzdržani, svaja se. 3 za, protiv, suzdržani, svaja se. 4 za, protiv, suzdržani, svaja se. 5 za, protiv, suzdržani, svaja se. 6 za, protiv, suzdržani, svaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv suzdržani svaja se 9 za, protiv suzdržani svaja se 10 za, protiv suzdržani usvaja se 11 za protiv suzdržani osvaja se 12 za protiv suzdržani odbija se 13 za protiv suzdržani odbija se 14 uz usmeni amandman da li ste protiv amandmana? Onda glasamo za 14. s usmenim amandmanom. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. za? protiv, suzdržani, usvaja se 16 uz usmeni amandman. Glasamo o tome za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, EPP vezano s 46 Provjerit ćemo. Glasovanje se otvara. Glasovanje se zatvara. Odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvara se glasovanje. And the vote Glasovanje se zatvara. Usvaja se. Hvala vam lijepa. Oh. There a Now Sada glasamo o komunikaciji komisije vijeću i parlamentu Europski akcijski plan jedno zdravlje za borbu protiv antimikrobne otpornosti. Prvo kompromis 1. Oprostite. Amandman 80 ko je za, protiv, suzdržani usvojeni kompromis jedan za protiv suzdržani e, usvojeno amandman 88 za protiv suzdržani usvojeno 90 za protiv suzdržani usvojeno 91 za protiv suzdržani usvojeno 96 e, za Želite provjeriti 91. Provjerimo onda to. Glasanje je otvoreno, amandman 91. Zatvoreno i usvojeno. Idemo na 96 za, protiv. Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. I usvojeno. 94 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 99 za, protiv, suzdržani, provjerimo 99. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 1.1.2. Za. Protiv suzdržani, usvojeno 31 kompromis za, protiv, suzdržani, usvojen. kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ko, 113 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 4 za, protiv, suzdržani, usvojeni. E, amandman 117 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 118 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 121 e, za, protiv, suzdržani, provjerimo to, znači 121. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači, e, Znači 126, 146 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Vi ste podržali svi kompromis. Sad idemo 143 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 143. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i odbijeno. 144 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 148 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 150 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 151 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 152 za, protiv, provjerimo. 152, glasanje je otvoreno, zatvoreno. Odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 162 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 164 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 167 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite li to provjeriti? Ne. 169 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 168 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 165 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 170 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 171 za. Možemo to provjeriti. Činilo mi se da će biti isti rezultat kao i prethodni, ali 170 možemo provjeriti. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. 171 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 174 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 173 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 175 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 176 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 30 za, protiv. Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. I zatvoreno. I usvojen. Agri 10 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 za protiv suzdržani usvojeno 190 za protiv suzdržani usvojeno kompromis 8 za protiv suzdržani usvojeno 199 za protiv suzdržani usvojeno 201 za protiv suzdržani odbijeni 202 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 218 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 242 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 243 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 248 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 250 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 260 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 27, usvojeno. 262 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 263 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 260 da, to smo glasali. Znači 265 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 266 drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 32 za, protiv, suzdržani, usvojeni. Agri 33 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 277 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 284 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 285 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo to kako bismo bili sigurni. Glasanje otvoreno, zatvoreno i usvojeno. 286 za, protiv. EPP za ili protiv. Možemo onda još jednom. 286 za, protiv, suzdržani, jasno odbijeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 318 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 296 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 298 za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. Provjerimo. 298. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i usvojeno. 299 za, protiv, suzdržani, usvojeno. ITRE 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 303 za, protiv, suzdržani, usvojeno Provjerimo 303, glasanje je otvoreno. I zatvoreno. I usvojeno je. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 305 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 306 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 309 i 310 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 311 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 313, 314 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 315 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 317 za, protiv, Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. Sada glasate. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. 319 za protiv, suzdržani, usvojeno. 320 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 321 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 322 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 323 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 324 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 325 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 329 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 330 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 331 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 332 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 333 za, protiv, Provjerimo to. 333 glasanje je otvoreno i zatvoreno. Odbijeno. 335 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 337 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 336 za, protiv, Alde za, onda je usvojena. 338 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 339 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 346 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 347 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 349 za, protiv, suzdržani, usvojeno je 350 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 354 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 355 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 356 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 357 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 369 za protiv suzdržani usvojeno. 370 i 371 za protiv suzdržani usvojeno. 372 za protiv suzdržani odbijeno. 373 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 21 za protiv suzdržani usvojeno. 382 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 22 za protiv suzdržani usvojeno. 392 e, za protiv suzdržani usvojeni. 393 za protiv suzdržani. Alde je protiv odbijeno. 394 za protiv Želite to provjeriti? Provjerimo. 393 glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. 394 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 395 i 443 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 396 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 406 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 407 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 408 407. Ajmo to provjeriti ako mi se činilo da je to jasno. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i usvojeno. Oprostite. 408 i Agri, 39 za Izvolite. Da, možda je malo sad prekasno, ali imam nešto što, u što sumnjam malo. 393, to smo provjerili, ali niste nam rekli koji je bio rezultat, bar mi se tako čini. Dvadeset devet i trideset šest. Znači 408 i Agri 39. Tko, znači 408 i Agri 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 409, 410 i 412 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri ne, kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 419 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 420 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 421 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 422 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 424 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 425 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Agri 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 411 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeni. Agri 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 47 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to. Glasanje je zatvoreno i usvojen. Agri 48 za, protiv. Znači glasamo e, oko Agri 48 usvojeno. 5, 451 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv. Provjerimo amandman 4. Ako ne dižete ruka, onda neću znati. Glasanje otvoreno, zatvoreno i usvojeno. Amandman 5 za, protiv, Da, razumijem. Da, vidim dvije ruke protiv, ali ne znam da li je to cijeli klub. Znači, provjerimo pet. Oprostite, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Oprostite, niste jednostavno pokazali svoje ruke. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 i 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. i zatvoreno i odbijeno. Oprostite. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite se vratiti na 16? Provjerimo 16. Glasanje je otvoreno, zatvoreno i usvojeno. Kad je tako usko, onda ću provjeriti. Ali ovdje sad to nije bilo. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani, provjerimo 35. Glasanje je otvoreno i zatvoreno i odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo to. Glasanje je otvoreno. 36. Glasanje je zatvoreno i usvojeno. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani. Provjerimo 46. Glasanje je otvoreno i zatvoreno. I usvojeno je 47 za, Da, usvojeno je bilo. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno, ITRE N za, protiv, suzdržani, usvojen. ITRE O za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno, ali možemo to provjeriti. Provjerimo to. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58 za, protiv, Alde je protiv, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 i itre j za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, ECR za, onda je usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 3G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Hoćete li to provjeriti? Provjerimo 73, glasanje je otvoreno. i zatvoreno i odbijeno je. 74 za, protiv, provjerimo 74, glasanje je otvoreno, zatvoreno i odbijeno. ITRE B za, protiv, suzdržani, usvojeno ITRE C za, protiv suzdržani usvojeno. ITRE D za protiv suzdržani usvojeno. ITRE E za protiv suzdržani usvojeno. ITRE I za protiv suzdržani usvojeno. ITRE M za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 76 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 77 za protiv Provjerimo 77. Glasanje je otvoreno. I glasanje je zatvoreno i usvojeno 78 za, protiv, suzdržani usvojeno 79 za, protiv, suzdržani usvojeno tre K za, protiv, suzdržani usvojeno i završno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I jednoklasno je usvojeno. Čestitamo. Hvala puno što ste imali strpljenja sa mnom. Ispričavam se, gospođe Kabezona, ali ovo su bile nesporazume potpuno slučajno. I sada Prelazimo na sljedeću točku. Daću vam nekoliko minuta za one koji žele napustiti dvoranu. Well, um, uh, I would like to encourage all the colleagues who Ja bih molio kolege koji tu razgovaraju još u našoj dvorani. Molimo vas, nastavite vani razgovore svoje kako bi mi mogli nastaviti s poslom. Molim vas, nastavite izvan dvorane. A mi odmah nastavljamo sa 20. točkom dnevnog reda, to je prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i to preinaka. Izvjestiteljica je Julie Gerling. Julie Gerling ima riječ, izvolite. Hvala. To je vrlo jednostavna preinaka. Ako se uopće može nešto nazvati jednostavnom preinakom. Dakle, to bi trebalo biti relativno sve nekomplicirano. Cilj je bio da se uskladi trenutno zakonodavstvo sa ažuriranom konvencijom iz Štokholma o onečišćivačima. I to je nešto što se radi u redovnim razmacima, dakle periodično. Dakle, ovdje su u pitanju popovi, dakle persistentni, postojani organski onečišćivači koji već jako dugo još onečišćavaju okoliš nakon što se prvi puta koriste. Mnogi od njih su uglavnom pesticidi i industrijske kemikalije. Mogu ući u prehrambeni lanac, mogu, dakle, oni na razne načine truju individualne organizme i djeluju vrlo štetno po okoliš dugo vremena. To je jedno od područja rada na kojem je objavljeno čitav niz modernih, vrlo novih studija. I mi smo u prošlosti mogli mjeriti na razne načine, međutim sada imamo, zahvaljujući razvoju tehnologije, mogućnost da popove dobro mjerimo. I zato imamo te studije, dakle. I neke od e, mjerenja su pokazala kolika je koncentracija popova recimo u Mediteranu i na Sjevernim moru ili u Baltiku i te informacije se kontinuirano ažuriraju jer imamo sve te nove tehnologije i mjerne tehnike. Otkad su sad prije, ne znam, ne tako puno godina shvatili me i znanost se znala kako su sve te dugoročne, trajno loše posljedice popova, onda su i krenuli različite zabrane. I Međutim, kod mnogih zabrana je bilo i onda izuzetaka. Mi smatramo da, s obzirom na žuriranje Štokholmske konvencije, to pokazuje da postoji dovoljno međunarodnog zanimanja za rad na ovome i ovom problemu identifikaciji novih kemikalija koje se onda još također podvode pod područje primjene međunarodne konvencije i naših propisa. Što sam ja sad učinila? Prijedlog komisije je prilično jednostavan i direktan. I on je jednostavno ovdje predviđaju dakle proširenje primjene e, konvencije i naših uredba na nekoliko novih kemikalija i tu se naravno pozivaju na podatke koje su dobili od Europske agencije za kemikalije. I ja sam naravno radeći izvješće razgovarala s ljudima iz Europske agencije za kemikalije i uvjerila se dakle da oni to ažuriraju redovno i čini se apsolutno razumnim i normalno logičnim da naša agencija za kemikalije to i radi, taj posao. Također, sam htjela u ovom kontekstu jednu stvar ipak još istaknuti, a to je nedostatak procjene učinka. Komisija su rekli da nisu smatrali da je nužno potrebna procjena učinka. Ja se generalno, inače, općenito ne bih s time složila, jer smatram da čak i kod preinaka postojećih pravnih akata trebamo biti toliko disciplinirani da napravimo procjenu učinka. A vidjet ćemo što će komisija o tome reći. Naravno, svjesni smo naših ograničenih rokova i nedostatka vremena i bilo bi naravno dobro da to uspijemo ovaj rad na ovom dosjeu završiti i to progurati do kraja ovog mandata, ali mislim da i dalje da nije baš idealno kad nemamo procjenu učinka. Jer naravno u raspravama i razgovorima koje sam ja vodila sa ljudima koji su bili involvirani ili pogođeni i razgovarala sam sa predstavnicima industrije, proizvođača, oni smatraju da postojala različite implikacije što se tiče okoliša i što se tiče komercijalnog uporabe ima različitih mogućih razvoja i posljedica i to je trebalo istražiti ali moram tu još objasniti ovaj nekoliko amandmana koji sam ja tu podnijela, vrlo tehnički amandmani. I e, sad će se možda iz naše sjene pitati odakle to, jer je to pretehnički detaljno da bi došlo iz mog ureda, kako je do tog došlo. Mene komisija zapravo pitala da zapravo proslijedim te amandmane jer komisija nije stigla jer je stvarno pod pritiskom, nije stigla neke stvari naknadno unutra unijeti, pa onda su mene kao izvjestiteljicu molili da te stvari kroz amandmane pokušamo, izmijenimo i dopunimo u ovom preinaci. osim toga sam i imala čitav niz vrlo konstruktivnih razgovora i susreta sa stručnjacima i pogotovo stvari koje još nedostaju štokom, o tim stvarima koje još nisu sadržane u Štokomskoj konvenciji. Pa, kažem, o tome ćemo još razgovarati i tu ćemo možda čak i predložiti daljnjih izmjene. Pogotovo su jake tu implikacije po reciklažu. Koliko sam ja shvatila, o tome se raspredalo u kontekstu Bazelske konvencije koja se odnosi na otpad i onda recikliranje otpada, ali svjesna sam da bi ovo sad moglo još malo dalje dovesti i da bi tu zapravo trebali još nešto u vezi reciklaže ugraditi. A zatim, neke zemlje članice su e, razmatrale pitanje korištenja PCB-a i tih masa i tvari u nacionalnim električnim, dakle elektrodistribucijskim mrežama. I Mislim da je komisija inače razgovaratela da se to povuče, te vrste plastike, iz, da se više do 2025. ne ugrađuju u elektroopskrblje mreže po zemljama, ali mislim da je to isto zanimljivo koje bi tu bile moguće posljedice uopće šta to sve implicira. Jer mnoge zemlje članice uopće nemaju pojma koliko se u stvari PCB koristio u njihovim elektrovodovima, dalekovodovima i mrežama za opskrbu. I uopće ne znaju šta će se tu sve morati promijeniti. I zato ovaj, za sada još nisu ni pune informacije o tome na dostupne, ali mislim da e, baš me zanima šta će se dalje tu s time učiniti, kako se nastavlja taj posao ali kao što sam rekla, relativno je sve bezproblematično. Nismo još razgovarali sa izvjestiteljima u sjeni svima i tome se veselim i mislim da ćemo se držati rokova koji su nam zadani. Hvala lijepo, a sada sjene imaju riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem izvjestiteljici. Čini mi se da izmjene ove konvencije, amandmani 3, 4 12 nama predstavljaju probleme zato što ograničavaju područje primjene konvencije. Dakle, da bi trebali iskoristiti činjenicu da imamo komisiju ovdje, da ju zapitamo za mišljenje što se tiče amandmana koje mi predstavljamo, one bi se ticali u prvom redu jačanja odredbi koje se tiču E, svega onoga što proizvodi popove, te bolji pristup informacijama od strane javnosti. Drugo, eventualni onečišćena područja prema konvenciji trebaju postojati strategije e, za čišćenje od popova. Međutim, to nije u skladu s prijedlogom komisije, ali uzimajući u obzir uredbu o živi, bilo bi dobro da komisija i države članice surađuju kako bi utvrdili koje su to područja onečišćena ovim tvarima. Treće, trebali bi izmijeniti ove ovlasti na neodređeno vrijeme. E, dakle, za sada imamo na pet godina e, uz nadzor Europskog parlamenta i vijeća na raspolaganju. Hvala. E Hvala. Zatim gospodin Pjeha za ECR. Hvala lijepa. U ovom izvješću ovom izvješću se mogu vrlo i samo kratko izjasniti. Moje klub je vrlo pozitivno raspoložen prema ovom. Čestitamo izvjestiteljice koja odlično radi. Kod ovog e, amandmana 2.4 sam mm, mm, mogla se sama složiti jer mislimo da je sve to točno. Ali imamo neka pitanja. Prvo, to se već i prije čulo u ovom, ovoj preinaci uredbe, dakle Europska agencija za kemiju, kemikalije. To ona se treba ojačati tehnički, administrativno, financijski, kompletno kako bi mogla onda se baviti i provedbom nove uredbe o popovima. I e, nove funkcije, da bi se te sve skupa da bi ona mogla funkcionirati kako treba, onda stvarno treba i povećati njezinu dotaciju, treba više sredstava. Pa nas zanima od komisije da li je predviđeno to povećanje sredstava u novom proračunu. Sad nešto drugo. Neke zemlje su bile dosta kritične i zbog graničnih vrijednosti koje su tu postrožene. Dakle, dižu se i kriteriji postaju strožiji. Čak naveli su i primjere za eter Recimo u amandmanu sedmom to možete naći. Ali tu sad postoje sumnje u kojoj mjeri su usklađeni Stokholm i Rič, uredba Rič. E, možda se to nije do kraja promislilo i zapravo nije ni transparentno ovo kako je prikazano. Čini se da su tu malo se ciljevi udaljili jedan od drugog, ciljevi Štokolma, ciljevi Riča. Riječ je o graničnim vrijednostima, gornjim granicama i reciklaži. sad je pitanje kako bi tu komisija malo više transparentnosti mogla unijeti kao i malo više povezanosti tih različitih e, područja i naših akata. A na kraju da kažem samo da se nadam da ćemo se moći još sa vijećem tijekom ovog mandata dogovoriti oko ovog, oko ovog dosjea. Sljedeći govornik, izvolite. U ime Aldea, gospodin Birder. Hvala lijepo, ja sam htio zahvaliti na ovom dobrom poslu naše izvjestiteljice. Nadam se da ćemo to brzo dovesti do kraja. Ali doista kao i moja tri prethodnika mogu ja samo naglasiti kako je jako bitno da se naša Europska agencija za kemikalije stvarno ojača i pobrine za implementaciju ove uredbe. A sad me zanima od komisije kako će izgledati procedure za nominaciju popova. Neki puta neka zemlja članica ima prijedlog da se neka tvar smjesa neki kemijski spoj može u popove upisati, nominirati kao pop jer smatraju da je dokazano da je trajno onečišćava i e, štetno djeluje. Dakle, na koji način oni to mogu pokrenuti, tu nominaciju. Mi se nadamo da će komisija to, na to odgovoriti i da je procedura dovoljno transparentna i ravna da bi se to moglo. Hvala sada kolegica Konečna za Nema mikrofona, čini se. Ali promijenit ćemo redoslijed. Gospodin Ekot. Hvala. Hvala Đuli prvo na njenom poslu. Čini se da su nekad detaljni amandmani jako dobro. A pozdravljamo, kao što je sama Đuli rekla, to je usklađivanje, sve više usklađivanje, dakle opće što radimo usklađivanje naših postojećih propisa sa ažuriranom Stokholmskom konvencijom. Hvala vam što to činite jer je jako bitno da osiguramo da je nešto se klasificira kao pop i da se mora izbaciti iz sustava i korištenja i pogotovo to moramo znati kod recikliranja i kod oporabe, e, da li je sirovina koju koristimo sadrži različite štetne popove sa dugotrajnim štetnim djelovanjem. Sad me zanima ovo što piše u ovom 12. Je li i taj 12. amandman koji je jako dugačak cijela stranica, je li to isto došlo od komisije? A možda je još važnije ono što izvjestiteljica tu radi ona je kaže da je razlog da je to bolje regulacija je cilj, dakle da bude prikladnije i jednostavno bolje regulirano. Ono što mene zanima je, Evropska agencija će sad za kemikalije odlučivati i istraživati da li je neka tvar, neka substanca pop ili ne. Međutim, za to treba de facto jedna čitava dugački popis socija indikatora, kaže on, ali ja, ja osobno mislim da za identifikaciju nečega da li je neka smjesa, neka tvar, pop ili ne, onda ne morate ići u socioekonomsku analizu. Vi možete kasnije gledati koje su moguće posljedice, ali da biste rekli da li je nešto pop ili nije, to vam stvarno ne treba nikakva socioekonomska analiza a onda me zanima i da nam komisija objasni o čemu je ovo. ovo je dvije stranice duga gdje moramo razgovarati o tehničkim troškovima, o izvedivosti, o svemu. Mislim, o različitim aspektima jedne kompleksne analize socioekonomske, ali ja zbilja ne vidim čemu to. Pa mi trebamo razgovarati samo da li je nešto pop ili nije, a ne sad još raspravljati tome do koje mjeri su oni dostupni ili ne. Prema tome, ja mislim da na taj način ne postižemo bolju regulaciju i bolje propise. Sad ne zanima što će komisija na to reći. Hvala vam lijepo. Hvala A sada se nadam da e, će nam se javiti izvjestiteljica u sjeni iz GUE kluba. Hvala vam puno. Ja bih e, se zahvalila naravno Đuli na pripremi ovog izvješća. A osobno pozdravljam ovaj predlažak jer mislim da je to neizbježno i jedan nužan korak i mislim da je to naravno da moramo implementirati sve što proizlazi iz međunarodnih konvencija kao što je Štokomska. Ali ono što mi se ne sviđa je da smo ovaj tekst dobili tako kasno. Trebali smo ga puno prije dobiti da se mi pripremimo, nego to sve kratkoročno stiglo, ali to nije krivnja Europskog parlamenta. Mislim da je to zapravo komisija dosta E, ona je u zadnji čas sve dostavila i zato mislim da tu treba na nekim stvarima još malo raditi i doraditi. Prvo, da li će se recimo ovo sve usvojiti putem delegiranog pravnog akta? To mi se naime ne dopada i mislim da bi trebali o tome raspravljati. Drugo, koje su ovlasti komisije? Da izdaje provedbene akte. Meni se ni to ne čini baš e, skroz E, u redu, jer mislim da se Europski parlament treba involvirati, tako da ne budemo samo mi pitani da participiramo kao savjetodavno, nego moramo imati mogućnost ako treba da stavimo veto da nam se nešto ne sviđa. Zatim, mislim da je treba pojačati poveznicu e, vezu između naše plana rada Europske agencije za kemikalije sa ovim identifikacijom popova i to se skupa povezati sa agendom za e, cirkularno, dakle kružno gospodarstvo. Mislim da komisija nije baš uvijek e, najbolje primjere davala. Mi smo imali ove granične vrijednosti za popove. Do sad i onda za difenil etere smo imali različite izuzeća kod recimo onih koji dovode do kontaminacije građevinskih materijala ili prave velike probleme kod reciklaže ili se koriste recimo kuhinskim uređajem ili čak je za dječje igračke. I kod tih, dakle, da se moraju tu granične vrijednosti promijeniti za te vrlo toksične elemente, pa onda se moraju i granične vrijednosti, gornje granice za te opasne stvari i kod otpada promijeniti. Dakle, tu mislimo da i tu se treba svake izuzeće dobro argumentirati i točno navesti. Nadalje, neke države ne ne, se ne pridržavaju ovih e, ovdje zacrtanih vrijednosti, kao što to ostalom Štokholmska konvencija zatraži, jer znamo što, recimo, opće se niko ne pita što se događa ako se takve e, štetne tvari, što se s njima događa kad dospiju u vodu, more ili rijeku, jezero ili more ili kad odu u zrak. Zatim pitanje je šta je sa savjetovanjem za građane i općenito koliko je, mislim ovdje se uopće ne poklanja pažnja tome da se treba javnost u sve involvirati, a to nam je temeljna stvar. Sve ovo što sam navela, još neke sitnice ću u svojim amantmanima predložiti. Julie, inače se veselim nastavku rada. Hvala lijepa. Riječ ima Evropska komisija. Izvolite. Thank uh, Hvala lijepa predsjedatelju. Dobar dan svima. I hvala gospođi Girling na ovom nacrtu izvješća i na svim komentarima na ovo izvješće, nacrt izvješća i na naš prijedlog. Kao što je već izvjestiteljica naglasila, e, uredba o popovima usvojena je 2004. godine te se njome provodi štoklonska konvencija koja je stupila također na snagu 2004. godine. Štokholmska konvencija je globalni ugovor u okviru un i bavi se kemikalijama globalnog značaja. E, postojanim onečišćujućim tvarima. Kao što je rečeno, ove tvari ostaju u okolišu dugo vremena, oni su toksični, putuju planetom i predstavljaju prijetnju za sve nas koji živimo na ovoj planeti, za ljude, ali i za sve životinje, sve živuće organizme. Stoga, smo mi e, ovu konvenciju, stoga je ova konvencija stupila na snagu, kako bi se ovim pitanjem bavili na globalnoj razini. Mm, uredba sve obveze i konvencije zapravo pretvara u zakonodavstvo Europske unije kako bi se jamčilo da unutar Europske unije postoji usklađeno zakonodavstvo. Ova preinaka uredbe je nešto što je pokrenula potreba za usklađivanjem postupka donošenja odluka sa E, ugovorom iz Lisabona, s Lisabonskim ugovorom. A mi sada predlažemo da se ovdje primjenju delegirani i provedbeni akti dodatno dajemo agenciji posebnu ulogu, budući da mi vidimo agenciju kao glavnu pomoć, glavni centar za znanstvena znanja, a ova uredba i konvencija upravo traži takav input, znanstveni input. To će osigurati koristi za sve nas, obzirom da će se na taj način ostvariti sinergije sa eh, radom koji inače EKA obavlja u Europskoj uniji. Dodatno mi predlažemo određene amandmane vezano uz odredbe o izvješćivanju i nadzoru u skladu s agendom za izradu boljeg zakonodavstva i rezultatima provjere sukladnosti. Svrha je ovdje osigurati bolje informiranje javnosti u državama članicama te osigurati odgovarajuće alate za izvješćivanje o Štokomskoj konvenciji. Također smo ažurirali određene definicije kako bi ih uskladili s recentnim eh, zakonodavnim aktima kao što je uredba RIČ. Glavni cilj ove uredbe jest provedba konvencije, a glavni cilj konvencije je eliminacija popova kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. A mislim da to svi moramo uzeti u obzir kada razmatramo ovaj prijedlog. Izvjestiteljica je podsjetila na činjenicu da nemamo procjenu učinka, to smo mi naznačili u našem prijedlogu. Rekli smo da nismo vidjeli da postoji potreba za ovom procjenom učinka jer mi ne mijenjamo funkcioniranje uredbe ili obveze država članica ili dionika stoga, mi smo smatrali da je potrebno provesti procjenu učinka. Bilo je pitanja vezano uz uključivanje agencije i proračun. Sa stanovišta proračuna mi smatramo da naš prijedlog uzima u obzir očekivano radno opterećenje za eku. Imali smo već iskustva s time, znamo što želimo od eke u budućnosti. Mi ne bi željeli angažirati vanjske stručnjake za ovakvu vrstu posla. Taj posao će sada odrađivati Eka, ali Eka će činiti više od toga, a to će se odraziti naravno i na našem proračunu. A sada specifična pitanja koja su postavljena. Dakle, u ovome kontekstu želio bih započeti sa socioekonomskim aspektima i popisom kriterija u amandmanu 12 nacrte izvješća koje je predstavila izvjestiteljica. Kao što možete vidjeti iz našeg prijedloga, mi nismo predložili takav popis. Takav popis sastoji se od informacija koje bi trebala predstaviti EKA u dosjeu kako bi pomogla u postupku nominacije, dakle imenovanja novih popova, novih onečišćujućih tvari. Postoji, ne postoji obveza nominiranja novih popova sukladno konvenciji. To je ostavljeno stranama na volju, dakle imenovanja novih popova, ali strane se svakako potiču da ulože u utvrđivanje novih pop kandidata koji bi se e, uključili u postupak koji je ugrađen u ovoj konvenciji. A taj postupak predviđa reviziju, prispitivanje e, odbora za popove koji se sastoji od 41 stručnjaka koje su strane imenovale, a ti stručnjaci prispituju prijedloge koje su dostavile e, strane potpisnice konvencije prijedlozi moraju biti popraćeni dosijejima, a ti dosijeji bi trebali uključiti informacije u skladu sa prilogom D i vezano s kriterij takozvanog screeninga. A ti kriteriji trebaju pomoći da se utvrdi da li određena kemikalija zadovoljava kriterije da bi se smatrala popom. Dakle, utvrđivanje popa ne tiče se socioekonomskih aspekata. Ona se vrši na temelju znanstvenih kriterija, a oni se tiču svojstava kemikalije. Dakle, pitanje je ovdje da li kemikalija zadovoljava određene kriterije koji su utvrđeni Štokholmskom konvencijom. Dakle, e, konvencija sadrži popis informacija koje se trebaju dostaviti uz ovaj prijedlog a koji razmatra odbor za popove. Nakon toga odbor dolazi do zaključka da je, ukoliko dođe do zaključka da kemikalija zadovoljava kriterij i može se smatrati popom, izrađuje se njen profil. Odbor na globalnoj razini prikuplja informacije o ovoj kemikaliji i o rizicima koji su s njom povezani i s njenom uporabi i razmatra sve dostupne informacije o uporabi ove kemikalije na globalnoj razini i riziku koji to predstavlja. Nakon toga odbor uspostavlja takozvanu evaluaciju rizika, upravljanja rizicima, te u tom koraku oni detaljno sagledavaju sve korisnike, alternative i tu razmatraju socioekonomske konotacije. Dakle, tu socioekonomske informacije dolaze u igru. Dakle, to nije u fazi nominacije, odnosno imenovanja popa. Bilo je tu i pitanje da li države članice mogu predložiti popove. Da, mogu i mi u ovome trenutku imamo jednu snažnu proceduru, snažni postupak, jer mi u EU sve činimo u suradnji s državama članicama. Imamo e, tijelo nadležno za popove, ono se sastaje, ono razmatra imenovanje novih popova, izrađujemo nacrte dosijeja i već u ovome trenutku uključujemo EKU, dakle našu agenciju u određenoj mjeri u ovaj postupak. Ona u ovome trenutku nema mandat za to, ali ona sudjeluje u e, stručnoj skupini koja djeluje u okviru e, riča za određene e, kriterije. EKA je tu uključena, to je dakle jedan snažan postupak koji već postoji unutar Europske unije, stoga ne smatramo da trebamo u uredbi poseban postupak opisati. i zbog toga to nismo predložili u našem prijedlogu. A sada, predsjedatelju, bih se dotaknuo posljednjeg pitanja, e, a to je popis DKBDE-a. Dakle, želim vas obavijestiti da je konferencija stranaka 2010. već odlučila o popisu polibromiralnih e, penta, i tetra e, polifenila i tu, su, tu je uključeno izuzeće za recikliranje proizvoda koji sadrže te kemikalije, a kako bi se omogućilo recikliranje u određenoj mjeri. To izuzeće nalazi se i u prilozima uredbe o popovima i tu je popis DKBDE-a. 2017. je to dodano na posljednjem dakle, e, sastanku konferencije stranaka Ta odluka je donesena na međunarodnoj razini i tu nisu uključena izuzeća za recikliranje za DKBDE. Također i u Riču postoji ograničenje za korištenje DKBDE-a u uniji, a to ograničenje ne, ne uključuje izuzeće za recikliranje. Stoga tekst na način na koji je u ovom trenutku predstavljen u izvješću izvjestiteljice ne bavi se pitanjem izuzeća za recikliranje budući da to ne postoji ni u Riču, ni u Europskoj uniji, ni u konvenciji. Nacrt teksta eh, što je naš prijedlog. Mi smo tu predložili tekst izvjestiteljici. Želi smo dati prijedlog, a taj tekst okuplja relevantne elemente odluke stranaka konvencije, odluke koje su donesene u skladu s Ričem, Ričom i mandat komisije da na konferenciji stranaka pregovara. Jer kao što znate, što se tiče odluka o popisu, komisija treba dobiti mandat od vijeća i na temelju tog mandata pregovara u ime Europske unije. Dakle, ta tri elementa sadržana su u prijedlogu vezanu uz popis DKBDE-a. Hvala lijepa, hvala vam na vašem pojašnjenju. Julie, želite li nešto dodati? Izvolite. Ići ću od posljednjeg komentara. Dakle, bila je detaljna vaša prezentacija, ali ne dovoljno detaljna jer e, trebamo odgovoriti na još nekoliko pitanja, posebice vezano s dodanu vrijednost. Dakle, to možemo učiniti na sastanku sa izvjestiteljima u sjeni i predstavnicima komisije. Riječ je o tehničkim detaljima, ali mislim da je to vrlo važno. Također, na tom sastanku bi se trebali vi pozabaviti i pitanjem novih priloga, mog novog priloga koji mislim da predstavlja bolje zakonodavstvo jer je u skladu s ričom, ali možda je to nešto o čemu ćemo morati dodatno raspraviti. Možemo se na to vratiti naknadno. Što se tiče financijskih resursa za agenciju, komisija se nije pozabavila, odnosno nije odgovorila na to pitanje, ali ja sam razgovarala sa Ekom, postoje postojati će sredstva odnosno prijedlog za ova sredstva u proračunu. Direktor agencije time zadovoljan. Ja to ne dovodim u pitanje. Samo sam željela još jedanput to naglasiti e, gospodinu Pijehi, obzirom da je to pitao. Te gospodin Paluči je spomenuo područja onečišćena područje. Da, to nisam predvidjela, ali svakako o tome možemo raspraviti na našem sastanku izvjestitelja u Sijeni. Ja to nisam predvidjela, ali naravno to ne znači da nisam otvorena spram te ideje. O tome možemo naknadno raspraviti. Organizirat ću sljedeći sastanak, odnosno prvi sastanak s izvjestiteljima u Sijeni i veselim se unaprijed naše raspravi. Hvala vam lijepa. Rok za amandmane 27. lip a glasat će se 10. listopada. Glasat će se 10. listopada. A sada prelazimo na točku 21. Lučki uređaj za prihvat isporuke brodskog otpada. Ovaj puta se neću zabuniti, napraviti pogrešku. Gospodin Eckhout će biti prvi jer je on izvjestitelj. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju i ja sam želio se na to osvrniti, ali sada znate koji je redoslijed. Dakle, mislimo isto. Hvala vam lijepa. Dakle, ovo je mišljenje na e, odbor Trema. Drago mi je da izvjestitelj iz Trema ovdje s nama mislim i u ime izvjestitelja u sjeni Aldea, ali i u vlastito ime. Drago mi je, zanima me kako ćete obuhvatiti ove sve, e, objediniti ove dvije funkcije. Dakle, ono što možemo reći da u cijeloj strategiji o plastici Europske komisije imamo dva zakonodavna prijedloga. Prvi single use plastic prijedlog i ovaj prijedlog koji se specifično tiče otpada morskog. Moramo shvatiti da većina otpada koja završi u moru je zapravo potekla skopa, ali jedna, skopna, ali jedna trećina je morski otpad. Jedan dio problema je činjenica da ne postoji poticaj, odnosno postoje prepreke, upravo suprotno za brodove, za pomorski sektor, da otpad utovare na brod i dovuku, odnosno dovezu do luke. Jer postoji naknada za to, postoji naknada koja se plaća. Dakle, što više toga iskrcate u luku, više morate platiti. Dakle, ne postoji poticaj za to da u luku dovodite svoj otpad. A komisija upravo predlaže da se to izmijeni. Dakle, postoji bi sustav bez naknade Dakle, luke bi trebale izračunati koliko košta odlaganje otpada koji zaprime od brodova. Mm, mislim da je ovaj, ovaj prijedlog izmjene jako dobar. To će omogućiti svakom brodu koji zna da tako i tako moramo platiti određenu naknadu, možemo onda dovesti taj otpad u luku. Ja kao izvijestite nastojim poboljšati prijedloge komisije, to tako ja to vidim. Jedan primjer je koncept zelenog broda. Vi možete pokazati da na vašem brodu na zeleni način se bavite otpadom, odlažete otpad. Možete pokazati da primjenjujete određene procedure i onda možete zatražiti popust za ovu naknadu. I na taj način bi se brodovi poticali da se uključi ovaj koncept zelenog broda. To je važna promjena. Imat ćemo posebnu raspravu o ribolovnoj opremi, ribarskoj opremi, ribarskim brodicama, jer jako puno je među otpadom ribarskih mreža koje su izgubljene. Mislim da je vrlo važno naglasiti da se i one izvuku iz mora na brodove jer mnoge ove mreže imaju izravni utjecaj na ekosustav, morski ekosustav, ali i rade štetu za brodove. Ekonomsku štetu za brodove. to je problem, a ja kao izvjestitelj predlažem da poboljšamo sustav kako bismo na kraju e, osmislili jedan sustav naknade pri kojem kada kupujete mrežu imate poticaj da na kraju ciklusa života mreže ju vratite natrag u luku koja bi, nadamo se, osigurala Mislim, taj koncept, odnosno taj sustav bi osigurao da ne gubimo te mreže po moru, u moru. Ovo su neke stvari koje predlažem. Općenito želim reći da je izvjestitelj vrlo zadovoljan sa prijedlogom komisije. Ono što ovdje činim jest da jačam koncept s nekoliko stvari, te također osiguravam da e, bacanje otpada u more postane kazneno djelo. To bi trebalo biti u skladu s Marpolom, ali to se još uvijek ne primjenjuje u potpunosti na razini Europske unije. To je dodatni korak koji želim uključiti, a želim uključiti i, a to je moje pitanje komisiji, ako niste predvidjeli offshore platforme ako je jesu u Marpolu uključene. Znam da smo razgovarali o samoj pozadini, ali mislim da je dobro to i ovdje ponoviti. U kojoj mjeri bi možda trebali u ovo uključiti offshore platforme? E, volio bih da mi kažete kada ćete nam moći ponuditi odgovor u tom po tom pitanju, uključivanju offshore platformi. To je ono što ja nastojim učiniti ovdje kao izvjestitelj. Veselim se mišljenjima izvjestitelja u sjeni. Nadam se da ćemo doći do dobrog mišljenja kako bi pomogli izvjestitelju s ovim izvješćem, jer ćemo se naravno ovdje morati boriti sa vijećem koji je usvojio svoj e, opći pristup. A mi kao parlament moramo imati snažno zajedničko stajalište. Hvala. A sada gospodin Gambuš kao e, prvi izvjestitelj u Izvolite. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Eckhoutu na radu ovog izvješća. Prijedlog direktive se upisuje u strategiju Europske unije protiv e, koja se tiče borbe protiv e, znači plastičnog otpada i isto tako cijelog niza drugih aktivnosti koje utječu e, na mora i morski okoliš. Mi u Kataloniji mi u znači delti Ebra smo jako ugroženi određenim e, fenomenima. Postoji naravno i svijest što se tiče zaštite tih izuzetnih e, zona, teradebaja, plaža i tako dalje. Kao zakonodavac mi moramo raditi na tome i zacrtati si ciljeve kako bi naše more i naše plaže ostale čiste, a ne znači da ih moramo stalno čistiti i od otpada i od onoga što brodovi ispuštaju. Ne znam e, što se tiče ovih e, platformi e, za naftu, koji je njihov utjecaj što se tiče zagađenja mora. Moramo u tom smislu imati procjenu učinka komisije kako bismo vidjeli koji je znači utjecaj, koji su troškovi i u tom smislu bismo željeli predstaviti amandmane u tom smislu. A što se tiče određenih programa koji su obvezujući za određene rib, e, znači ribolovne ribolovna poduzeća ribare i tako dalje postoji cijeli niz sustava koji su e, predloženi ali postoje isto tako i drugi sustavi koji mogu funkcionirati trebali bismo imati znači mogućnost e, da znači prilagodimo svoje sustave specifičnim regionalnim e, potrebama. Hvala u svakom slučaju gospodinu Ekhatu na radu na ovom izvješću, a sada e, SND izvolite. Hvala lijepo. Ja bih prvo želio zahvaliti izvjestitelju na vrlo dobrom prijedlogu našeg stajališta. Mislim da nam svima mora biti jasno kako je došlo vrijeme da napokon vrlo drastično i prije svega održivo smanjimo količinu otpada u moru i morima. Tek nedavno smo dobili vijesti da je čak i Arktici i Antarktici ima toliko mikročestica plastičnih da su i znanstvenici potpuno se ne mogu snaći i ne mogu ni izračunati koliko ih ima po litri leda. I zbog toga je jako dobro da imamo tako ambiciozne ciljeve i vrlo je bitno da mi kao odbor za zaštitu okoliša ovdje kažemo svoju riječ i zapravo sudjelujemo vrlo aktivno i radimo. A koje su sad mjere koje su nam potrebne da bi ostvarili te ambiciozne ciljeve? Mislim, u odnosu na strukturu naplate ovih pristojbi, Bitno je da dođemo do 100% paušalne pristojbe i tu se slažem s našim izvjestiteljem. Jer ako bi brodovi ili brodovlasničke kompanije morale po težini plaćati e, otpad, onda ne bi imali nikakvih poticaja da to dovezu u luku i to tamo iskrcaju, nego bi jednostavno bacali u more i dalje i u oceane. Osim toga, mislim da je dobro da je proširena definicija pojma otpada, jer e, pitanje isto naravno i sa recimo vodama kojima se čiste brodovi, da se recimo poslije ispiru sa morskom ili vodom, koja se ponovno vraća u, u more i tako to isto, te otpadne vode su isto jedan težak otpad. A onda mislim da je isto jako dobra ideja da ribari koji pokupe plastike i drugi otpad u morima to mogu isto predati i čak dobiti neku naknadu za to. Zatim mi imamo različite takve modele i projekte, recimo Fishing for Litter, ribarenje ili ribolov za otpadom, otpadolov i to su isto pokazalo jako dobrim ti programi za sad. Zatim, još nešto što je dosta bitno, to je tema zvana parafin. Parafin se koristi puno u medicini, ali isto tako i kao gorivo. A parafin trenutno još se smije iz, e, tank, iz velikih rezervara brodskih na zoni 12 milja daleko od obale ispirati na otvorenom moru. Međutim, onda ih jaka, jaka struja dovede do obale i to onda predstavlja problem i za morske ptice i druge organizme, ali i za turizam. I onda je Svjetska pomorska organizacija odlučila da se to promijeni i da se rezervoari od parafina i zole isprati puno dalje od obale. To je dobar korak, ali nisam siguran da je to dovoljno. Pa sam ovo već donio sa sobom. U ožujku sam već postavio pitanje komisiji u vezi tog parafina, ali nisam još dobio odgovor od komisije. Prošlo je više od šest tjedana od kako je rok istekao. Pa bi mi jako bilo drago kad bi komisija malo brže odgovarala na pitanja parlamenta. Nadalje, pitam se da li je dovoljno da za sprječavanje formiranja tih grudica parafina, onda da li je uopće dovoljno ovo što sada poduzimamo. Inače, uostalom sam i ja relativno zadovoljan ovim izvješćem, svim prijedlozima koji su tu izneseni, koje je naš izvjestitelj predložio i nadam se nastavku dobre suradnje kao i odgovor od komisije što ćemo s tim parafinom. Uh, Hvala. Da, Gospođa Majsner, ja sam sada dvije osobe u jednom, sada prvo govorim u ime izvjestitelja u smjeni i on ima nekoliko primjedbi, znači zahvaljujem izvjestitelju, vama u ovom trenutku želimo zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Ekhautu na nacrtu mišljenja radi se o jačanju teksta, a najveće pitanje u ovom trenutku se tiču odredbe za ribolovni alat u okviru EPR-a. Postavljamo si pitanje da li je znači pravilan tekst ova direktiva da se ta odredba uključi u ovaj tekst, da li je to pravo mjesto da se regulira ovo pitanje. Drugo, e, znači, pitanje je vezano znači uz trošak količine otpada i tko je e, odgovoran za pokrivanje tog, e, tog troška. Znači, imamo određene izvore troškova za države članice, ali to isto tako može biti i kompliciranje same stvari. Veselim se u svakom slučaju radu sa izvjestiteljem, izvjestiteljima u sjeni na ovom e, tekstu, a sada ja postajem ja. I mislim da to ide u pravom smjeru. Svi koji su ovdje znaju. Ja sam bila aktivna vezano uz znači e, problematiku plastike u oceanu, znači bavili smo se tom, tim problemom e, plastike u oceanima i otpadom u oceanima. Ako pogledamo što stoji u ovom prijedlogu direktive, tu se usredotočimo na ovaj dio NVA. Mm, kolege su već spomenule neke aspekte, posebno što se tiče znači otpada. Moramo imati pravu formulaciju što se tiče sankcija. Komisija e, će se vjerojatno složiti s tim. Znači, e, izgubljeni ribolovni e, alat je zapravo jako važno pitanje jer nastavlja na neki način ribolov, a da se nitko ne brine za to. Što se tiče smanjenja otpada na brodovima i tog e, pojma i koncepta green e, fishing, moramo vidjeti koje su to mjere koje mogu smanjiti e, otpad na moru. Trebali bismo nastaviti razgovor o tome. Da, ja znam ono što je predstavlja Marpol. To je međunarodna konvencija i cilj je zaštita okoliša. Znam da sa europske strane ne možemo sad promijeniti međunarodni aspekt, no e, mogu reći da prijedlog komisije ide jedan korak e, dalje. No, moramo isto tako u, u tu E, znači uključiti otpadne vode, otpadni mulj također. Što se tiče ovih e, vodnih puteva, e, mislim da smo tu na neki način zeleni, imamo ponašanja koja su puno okoliš, puno prihvatljivija za okoliš i to bismo možda mogli primijeniti i za Marpol. Možda bismo trebali e, znači na neki način e, uvjeriti komisiju da onda ona e, potakne IMO da predstavi ambiciozni plan i ambiciozne mjere. Za Mene je logično da se ovo radi na ovakav način, ali s druge strane ne mogu reći e, koliko bi znači mogli imati obujan tog opasnog otpada, da li će to biti teret za e, luke ili ne. Evo, još mi sve skupa nije jasno. U svakom slučaju mislim da je ovo zbilja interesantan dosje, da idemo u pravom smjeru, da ćemo time ojačati i pojačati čistoću mora, luka i veselim se suradnji sa svima. Hvala i zadnji na zadnja na popisu je gospođa Bonafe, izvolite. Hvala lijepa. U paketu kružnog gospodarstva koji je sada postao zakon vidjeli smo kako pravno upravljanje otpadom je važno za zaštitu okoliša, ali i za gospodarski razvoj. A iznimka nije morski otpad, odnosno otpad koji potječe s broda. Tu je situacija još gora zato što ovaj otpad predstavlja štetu za ekosustav, floru, faunu, e, mora. Tako da mi smatramo da luke, odnosno e, luke imaju na raspolaganju uređaje za prihvat otpada. Također, pitanje prevencije zelenih brodova je vrlo važno. A još jedna točka koja je važna jesu poticaji za odgovarajuće odlaganje otpada na brodovima sa posebnim tarifama koje, odnosno nakradama, e, koje bi morali snositi brodovi, riberske brodice koje u svojim mrežama sakupljaju svašta. I zapravo to govori o zdravlju našega mora, ali ja bih željela ovdje navesti jedan eksperimentalni projekt koji je pokrenula Toskana, zove se Čisti arhipelag. Predstavljen će biti sljedeći tjedan u Europskom parlamentu, te kroz dva mjeseca provedbe pet brodica je uh, uspjelo prikupiti 750 kg otpada. Dakle, oni će za to ili platiti troškove, naknade, za e, isporuku u lukama ili će ih baciti na tragu more. Jasno vam je koliko je važno državama članicama dati e, načine, odnosno e, da definirati da države članice snose odgovornost za ovakve aktivnosti. Oni trebaju dodatna sredstva, a također smatram da ribari se ne smiju smatrati posjednicima otpada te, zbog toga, te da zbog toga moraju snositi troškove. To nije ispravno. Na taj način mi bi potaknuli pogrešno ponašanje, a to ne bi bilo održivo ponašanje i, zbog toga moramo iznaći nove prijedloge. Hvala lijepo. Hvala, a sad ima komisija, gospođa Kunčinska, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, prije svega želim vam zahvaliti na ovim pozitivnim riječima što se tiče ovog prijedloga. Zahvaljujemo odboru za okoliš koji je preuzeo ovu temu. Radi se o zakonodavnom prijedlogu koji znači ima e, snažnu okolišnu dimenziju. Imamo znači taj okolišni cilj e, smanjenja otpada Eh, od brodova na moru. Čuli smo cijeli niz pitanja, ali vratit ću se i ono što je rekao izvjestitelj. Dobro je u ovom odboru čuti kao i u tranu opće sveobuhvatnije podršku E, za ono što smo e, uključili u i e, znači ovaj prijedlog trebaju nam poticaji Jako je važno da imamo sustav koji će omogućiti i olakšati sve ovo. Znači imamo taj pristup bez posebnih naknada a s druge strane e, isto tako tražimo da postoje prilagođeni lučki uređaj za prihvat isporuke brodskog otpada. To je složeno pitanje, no u svakom slučaju mislimo da ćemo imati sustave i sa povratom troškova koji će omogućiti e, lukama u EU kako bi e, poboljšali svoju lučku infrastrukturu. Imali smo cijeli niz upućivanja na međunarodni kontekst na konvenciju Marpol. Tu se radi o prevenciji e, bacanja E, brodskog otpada u more. A ovdje se radi o prihvatu isporuke e, brodskog otpada u lukama. Ovdje je drugačiji okvir koji se primjenjuje. Ovom e, direktivom ne možemo u potpunosti kontrolirati ono što se događa na otvorenom moru. Čuli smo od izvjestitelja da ovaj e, koncept e, što se tiče jačanja zakonodavnog okvira na neki način e, penalizira brodove na otvorenom moru te da bismo trebali imati zakonodavni tekst koji bi se i instrument koji bi se time bavio, znači u svakom slučaju zahvaljujemo na tom prijedlogu jačanja drugih zakonodavnih instrumenata. Imali smo cijeli niz pitanja koje se tiče ribarskih brodova, uključenje u direktne naknade ima za cilj da znači potaknemo da se isporuči sve što se e, sakupi u moru bez dodatnih troškova. Slažemo se e, sa izvjestiteljem da to ne treba dovesti do toga da brodovi plaćaju za to, no čini nam se da je to najbolji instrument kako bismo pogledali sve financijske poticaje koje će dovesti E, do znači toga da se koriste razni instrumenti koji su znači uključeni u e, europski e, znači fond i to može znači se stvoriti kako bismo pokrili te troškove otpada ovo što je sadržano u aneksu 4 je u dobro došlo vaše vaši komentari vezani uz to. Ovaj e, koncept zelenog broda mislimo da bi bilo dobro to razviti, ali moramo biti oprezni jer to mora biti sveobuhvatno i jasno. A kako bi to funkcioniralo, taj koncept treba također uključiti druge vrste otpada, ne samo znači otpad koji je popisan u e, prilogu 5. Zbog toga smo inicijalno predložili provedbeni akt. To je nešto što se mora dobro promisliti i napraviti kako bi e, osigurali da sustav funkcionira. Kako bismo e, stvorili potjecaje da brodovi postaju zelenivi, Što se tiče ispiranje rezervoara na brodovima. Da, tekst je upravo u izradi. Mi uvijek to kažemo, ali u ovom trenutku zbilja i je. Ali tu govorimo o tome na koji način možemo, znači kao Europska unija, utjecati na izmjene u Marpolu. E, u listopadu ćemo imati znači u MSCP-u 73 e, isto tako podnesak e, koji se tiče morskog otpada. Naravno, izmjene međunarodnih konvencija su dugotrajne, za to treba puno vremena, ali to se na kraju ipak može i provesti i dogoditi. Potreba nam, potrebno nam je da imamo dobar instrument i učinkovit instrument kako bismo zaštitili morski okoliš. Mi moramo također e, kontrolirati ono što se e, provodi i što se događa u lukama, no ako nemamo snažni međunarodni instrument koji funkcionira, onda nećemo postići ciljeve koje želimo, nećemo imati čistije mora i oceane u Europskoj uniji. Mislim da ću ovdje sada završiti i i isto tako ove offshore platforme, da, to je složeno pitanje. Zato što u Marpolu e, te platforme su uključene u okviru definicije brodova. No, bilo bi, znači, u e, ovu direktivu bi bilo konzistentno uključiti otpad iz takvih platformi, no trebamo vidjeti kako to možemo napraviti, imamo nekakva pravna pitanja koja prije trebamo riješiti. U ovom trenutku provjeravamo da li se mogu riješiti ta pravna pitanja. A jedna od poteškoća je sljedeća. U trenutku kad se taj otpad E, sakupi sa platformi, onda to postaje zapravo otpad koji se prevozi, a ne otpad koji je stvoren na samom, e, stvoren na samom brodu i zbog toga trebamo vidjeti koji je to zakonodavni pravni okvir kojima to možemo regulirati. No u svakom slučaju zahvaljujem na razumijevanju odborima i Envi i Tran i Peš što se tiče ovog prijedloga e, lučkih uređaja za prihvat isporuke brodskog otpada. Hvala. Izvjestitelju, imate li nešto za dodati? Biti ću vrlo kratak. Prije svega želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. Samo nekoliko dodatnih točki koje nismo spomenuli. Prvo što se tiče plutajućih platformi i plinskih platformi, mi smatramo da to potvada u ovaj tekst, ali ostavljamo e, komisiji da provede tu pravnu analizu jer želimo biti sigurni da to pravno funkcionira i da je prikladno. Mi ćemo u svakom slučaju to također analizirati i ako je potrebno unaprijediti ono što e, predlažemo. Kad govorimo o ovom konceptu zelenog broda, mi smatramo da je jako važno da se preciznije definira taj koncept jer to je e, poticaj e, ljudima koji rade na brodovima da bolje upravljaju i bolje zbrinjavaju otpad. Važno je da se takav sustav osmisli mislimo da spominjanje toga da će se to napraviti u okviru provedbenih akata da to nije dovoljno. Zahvaljujemo gospođi Bona na primjedbi e, što za nas je najveća zabrinutost e, da ako se E, ne e, bavimo tim problemom, onda će to pas, taj pasivni e, ribolov zapravo dovesti do većih troškova. Zbog toga moramo imati način da stvorimo poticaje. Možemo to riješiti u okviru priloga četiri fondova. Ne znamo da li je to dobar pristup ili ne. Trebamo vidjeti koji su znači odgovornosti država članica. U svakom slučaju to moramo analizirati, ali moramo nešto tu dodati. Zahvaljujemo komisiji koja podržava e, naš prijedlog da to e, također e, bude dio kaznene odgovornosti i na kraju što se tiče EPR-a izvjestitelj u sjeni Aldea je u tom smislu spomenuo neke važne stvari. Ovaj sustav EPR isto tako je uključen u prijedlog e, plastike za jednokratu uporabu. Mi smo ovdje to stavili jer želimo da to bude učvršćeno. Za nas je važno da taj aspekt bude sadržan negdje. Ako to stoji u prijedlogu o jednokratnoj e, plastici, onda možda može biti e, razumno da ovdje to e, isključimo iz teksta. No, u svakom slučaju, budući da je to znači u ovome što smo rekli o jednokratnoj e, plastici, možemo ovdje to tu izbaciti. E, hvala što ste mi dali riječ i veselim se u svakom slučaju daljem radu. Možemo možda vidjeti drugi dio utakmice. Hvala, vidim da je ovo e, na zadovoljstvo svih. Imamo znači rok za podnošenje amandmana 28. lipnja. U Enviju ćemo glasati 13. rujna, u Tranu 8. i 9. listopada i nadamo se da ćemo na plenarnom zasjedanju u, e, u znači listopadu i to drugom plenarnom zasjedanju glasati vezano uz ovaj predmet. I sada vam želim e, ugodan ostatak ovog dana. Doviđenja.